Bardzo Państwa witam. Do... Dobar dan, želim svima. Završili smo s akademijskih četvrt sata i to je baš pogodno jer prvi dio će biti akademske prirode. Dakle, prva točka ukoliko nemate primjedbi možemo smatrati dnevni red usvojenim. Ovo se može pratiti putem interneta. Imamo sve radne jezike osim češkog, malteškog, slovačkog i gelike A imamo što se švedskog tiče samo pasivni švedski. Ukoliko se ne tome, za zapisnik 10. 11. srpnja 2017. godine možemo smatrati usvojenim. Točka četvrta. Imamo jako važnu temu, radi se o javnom saslušanju na temu komparativne analize globalnih poljoprivrednih politika koje lekcije za Europu. Dakle, započinjemo sastanak svojim javnim saslušanjem posvećeno upravo navedenoj temi. Kao što znate, komisija je izdala komunikaciju, odnosno uskoro će to napraviti za ZPP u razdoblju nakon 2020. godine i mi se za to moramo biti mi se za to moramo spremiti u našem odboru kako bismo mogli razgovarati o tom toj komunikaciji. Već neko vrijeme na tome radimo, Održavamo sastanke, konferencije, saslušanja. Imam također i izvješća koja su posvećena tome. Od ključnog je značaja analizirati kakve su poljoprivredne politike u drugim zemljama, osobito u zemljama koje su od velikog značaja za međunarodna odnosno svjetska tržišta. Želim dobrodošlicu stručnjacima koji su danas nazočni, Tu su gospođa Tija Hennessy, profesorica poljoprivredno prehrambene ekonomike sa sveučilišta Kork u Irskoj, koja je nedavno imenovana dekanicom sveučilišta a koja će nam govoriti o tome kako podržati održivu prehrambenu proizvodnju i što je to što može Europska unija naučiti iz drugih krajeva svijeta glede poljoprivredne politike. Kao što znate, Kork se učilište jako je poznato. Imali smo prije 21, prije 21 godine, dakle 96 jako zapaženu konferenciju i isto tako i prošle godine mi smo na tome sudjelovali jako važna deklaracija usvojena je tim dvijema prigodama i inzistiramo na strateškom značaju razvoja ruralnih područja o značaju zajedničke poljoprivredne politike. Dobro došli, gospođo Hennessy. i sam naš povjerenik iz istog kraja kao i vi. Tu je zatim i profesor Erik Matejs, lokalac, ukoliko mi dopustite tu riječ, s obzirom da dolazi sve učilišta iz Luvena, sa ocijeka za biološke znanosti. On će govoriti o ZPP-u, o kreativnim mjerama o ulozi tržišta, o upravljanju rizicima u poljoprivrednom kontekstu. Govorit će nam i o tome da nam vjerovatno nedostaje određeni instrumenti kako bismo danas valjano djelovali i suočili se s rizicima. Mislim da njegovo, njegovo izlaganje može biti puno dobrih ideja. I tu je i gospodin Joshua Anderson koji, je, koji nam dolazi iz Meat and Livestock Australia. On radi ovdje u Briselu i predstavit će nam australsko iskustvo kako bismo mogli ponovno razmisliti i osmisliti poljoprivrednu i prehrambenu politiku kako bismo maksimizirali učinkovito. Svaki stručnjak imat će na raspolaganju 10 minuta, nakon predstavljanja imat ćemo pitanja i odgovore. Svakog molim da se drži dodijeljenog vremena jer želimo sad okončati saslušanje u 17 sati. A sada predajem riječ prvom stručnjaku, profesorici Henesi. Izvolite, gospođo, imate riječ. Thank you, Chairman. Thank you for the... Hvala vam, predsjedniče. Hvala vam na predstavljanju i pozivu. Sveučilište u Korku je poznato isto tako e, zato što je povjerenik e, diplomirao na tom e, sveučilištu, ali naravno poznato je i zbog e, deklaracije. Ja ću vam odstati kontekst i sve veću zabrinutost glede lokalnog prehrambenog sustava koji imamo. Potrošači i porezni obveznici zabrinuti su zbog utjecaja na poljoprivredu i uzgoj i doprinos poljoprivrede klimatskim promjenama, crpljenju vode bioraznolikosti, pitanjima koji se tiču životinskog i ljudskog zdravlja, uvjetima u kojima se nalaze životinje, korištenju antibiotika i sve većem broju e, porasta, porastu antibiotske otpornosti. Mislim da ima sve veće brige o prehrambenoj sigurnosti koju proizvodimo, no proizvodimo dovoljno hrane kako bismo sve nahranili, ali opet jedna trećina ljudi je gladna, jedna trećina prekomjernu težinu ima, a jedna trećina hrane se trati. Sada pređemo na gospodarsku situaciju. Tu imamo sve veću zabrinutost oko gospodarske situacije, dominanciju imamo velikih eh, lanaca potrošača i zabrinutost za održivu budućnost u obiteljskim eh, gospodarstvima diljem Europe. Dakle, kad uzmemo broj od tih stvari zajedno, mislim da su potrošači i porezni obveznici s pravom, eh, s pravom mogu pitati održivost tog sustava diljem svijeta i što se na političkoj razini radi da se zaštiti gospodarski, socijalni i način održivosti, što se može napraviti kako bi se E, gospodarski odgovorna i poljoprivredna pravila koja će zaštiti okoliš. Dakle, to sam htjela sagledati što je napravljeno u okviru ZPP-a i što se radi drugdje glede politika. Dakle, najprije možemo analizirati kako ZPP sada, kako je do sada funkcionirala. Ako gledamo agendu održivosti, vidimo da ključni mehanizam, dakle prvi stup je bio dosta uspješan u podršci gospodarskog održivosti Zatim išlo se i u pitanja e, održivosti glede okoliša. Tu imamo i isplate u prvom stupu i e, isto tako imamo isplate u okviru e, ozljenjivanja. Dakle, po većini analiza možemo smatrati da isplate iz prvog stupa nisu išle dovoljno daleko kako bi se zadovoljilo ciljeve zaštite okoliša. Ja mislim da se ja slažem s tim. Kada sagledamo isplate iz drugog stupa, tu su rješene neke druge problemi glede održivog, održive poljoprivrede i socijalnih pitanja. Tu su inovativni programi koji su podržani, no e, mislimo da taj drugi stupi su više e, dobrovoljan na nacionalnoj razini i neke kritike kažu da se privlači kriva vrsta poljoprivrednika. Time se hoće reći da e, oni koji su već E, koji su već dovoljno veliki, jako veliki, oni mogu sudjelovati u tome. Dakle, moj zaključak je taj da e, klimatske promjene s kojima se moramo doista e, nositi u okviru prvog stupa da su Dakle, što možemo naučiti iz politika drugdje diljem svijeta? Pa najprije gledamo podatke iz OECD-a. Sad vidim da su slova jako mala, ali Europa je u biti na sredini, negdje što se tiče podrške poljoprivrednicima, možda malo više na desno, kada se tiče ekstremnih situacija, plavi dio je e, podrška proizvodnji, a da se ne sagledava utjecaj na okoliš u potpunosti. Dakle, mi smatramo i dolazimo do zaključka da i u EU imamo dobru e, podršku bez narušavanja a zatim možemo vidjeti Švicarsku, Japan, e, gdje ima e, jako e, visoka razina podrške i narušavanja tržišta. Dakle, ako gledamo što se dalje radi glede prilagodbe E, poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnim tehnikama, tu, tu možemo analizirati podatke OECD-a, tu vidimo da je došlo do poboljšanja u većini zemalja i diljem s, e, e, zemalja i ovdje najveća lijevo je Švicarska koja ima naj, koja je najučinkovitija što se tiče isplate poticaja, zatim za njom ide Švicarska. Ali glavni razlog zašto sam ovo pokazala jeste da kad sagledamo situaciju izvan Europske unije, gledamo razinu podrške i e, podrške za zaštitu okoliša i ne vidimo dovoljno dobre primjere za kojima bismo se mogli povesti. Dakle, vidimo da većina poljoprivrednika diljem svijeta većina zemalja e, naravno traži gospodarsku motivaciju. Ove isplate često su asocirane uz negativan utjecaj na okoliš. Meni je rečeno da treba zagledati, dakle pozitivan utjecaj na gospodarstvo, okoliš, socijalni i inovativni aspekt e, i došla sam do zaključka da ne postoji savršeno rješenje, ne postoji ta jedna politika na međunarodnoj razini koju možemo odabrati i smatrati je dobrom politikom koju bismo trebali preskati ovdje u Europi, ali dolazimo do zaključka da politike koje se navode e, rezultatima u biti one koje se bave E, gospodarskom, socijalnom i ekološkom učinkovitošću su, iako skuplje, bolje. Ovdje imamo neke primjere koje možemo e, grupirati glede različitih mjera. Prve su uredbe i norme, dakle imamo standardi, tu su norme zaštite okolišta, e, poljoprivrednici mogu biti kažnjeni ako ne zadovoljavaju te ciljeve. Ako gledamo zatim za izravne mjere pomoći, poput eh, mjera poticaja u Europskoj uniji, onda tu imamo i gospodarske eh, mjere kao što su porezi, zatim eh, tu su istraživa, istraživanje i razvoj. Dakle, to su one glavne grupe koje možemo spomenuti. Dakle, uzmemo najprije one trgovinske scheme, uzet ću ovdje primjer iz Australije, oni su napravili dvije mjere koje se tiču vode i ugljika. Što se tiče vode, e, poljoprivredna gospodarstva i drugi poslovni subjekti imaju određenu količinu vode koju mogu koristiti svake godine, koja to ovisi o agregatnoj e, opskrbi. Dakle, oni koji imaju višak vode mogu prodavati tu vodu onima koji imaju deficit. Dakle, to je savršena računica gdje se voda prebacuje onima gdje, tamo gdje je najpotrebnija i tako se brine za održivost sustava u Australiji i koštenje vode. No moram reći da je, su napravljene ogromne, da je bilo potrebno provesti ogromne reforme u Australiji kako bi se to moglo napraviti. Isto vrijedi i za trgovinu ugljikom. Dakle, Australija ima, eh, je napravila prvi sustav trgovine ugljikom na raznim poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, tu se pravi eh, kredit eh, ugljiku koji se može prodavati, a to isto tako se podržava od istraživačkog rada i obrazovnih programa kako bi poljoprivrednici mogli naučiti kako usvojiti politike i mjere kako bi mogli štediti ugljik i prodavati taj kredit. Zatim imamo produktivnost e, i učinkovitost. Tu vidimo da istraživanje pokazuju da trebamo kombinirati to s drugim mjerama. Istraživanje i razvoj, dakle treba analizirati napredak e, u informacijskim tehnologijama, biologiji, mekanici i Dakle, najbolje prolaziš zemlje koje ulažu e, u kombinaciju industrije i poljoprivrednih gospodarstva kako bi se smanjilo emisije e, stakleničkih plinova. Tu postoje neke takve mjere koje se poduzimaju u SAD-u. Ako gledamo kako je Europa, koliko je Europa uspješna u tome, onda gledamo totalni procenat podrške i E, ponovnog ulaganja u istraživanje razvoj i to je u Europi dosta slabo spram, dosta nisko spram drugih zemalja. U Novom Zelandu je to dosta više i isto vredi i za Australiju. Te zemlje su održ, odlučile podržati poljoprivredu istraživanjem i razvojem, a ne izravnim poticajima kao što se to ovdje radi u Europskoj uniji. Dakle, možemo dalje gledati i Koreju koji su nedavno se opredijelili za strategiju u poljoprivredi koja se zove Low Carbon Green Growth Strategy i ako sagledamo instrumente koje su koristili, tu i oni su trojaki, trojak je pristup, imamo schemu izravnih plaćanja gdje plaćaju izravno poljoprivrednicima kako su smanjili emisije, raznim strategijama, mitigacije i tu se ulaže i u e, kredit ugljika, zatim istraživanje i razvoj u kombinaciji sa e, privatnim ulagačima koji, koje se potiče da izrazrade nove tehnologije, a isto tako tu je i rad na poboljšanju e, pomaže se i korisnicima da shvate kako stvari funkcioniraju. poticanje poljoprivrednicima. Dakle, tu postoje brojne strategije koje mogu biti na korist svima, dakle, tehnologije i prakse koje se mogu primijeniti na razini e, poljoprivrednih gospodarstava, koje mogu poboljšati i situaciju okoliša, e, ekološki pristup i socijalni pristup. Dakle, moramo naći najbolje rješenja kako bismo to koristili i promovirali. Evo, ja imam jedan primjer, neki primjere iz Irske, tu se koristilo javna, javna ulaganja kako bi se stvorilo takozvane carbon navigator. Tu se radilo na raznim tehnologijama koje se mogu koristiti u okviru tog programa Carbon Navigator na samim poljoprivrednim gospodarstvima kako bi se povećao eh, profit i smanjio eh, otisak eh, Dakle, sada imamo poljoprivredna gospodarstva koja e, se posredstvom politika ili samog tržišta mhm. nagrađuju dakle, zbog e, učinkovitog rada. Dakle, to je jako korisno za njih. Isto tako, poticanje i potrošača je jako važno, mislim. Dakle, znajući situaciju s klimatskim promjenama, potrošači su spremni dakle e, platiti višu cijenu za hranu koja je učinkovita glede uštede ugljika tu imamo i primjere iz Japana gdje se e, radilo na označavanju riže i isto tako imamo i primjere iz Švicarske kako bi se došlo do e, žiga Swissnet. Isto tako imamo i e, privatni sektor gdje se dakle jamči da se zadovoljilo određene standarde. Dakle, mislim da i potrošači i poljoprivredni proizvođači imaju svoju važnu ulogu. Zadnja stvar koju bi spomenula je nadzor napretka. Dakle, najprije možemo reći da e, politike koje su povezane uz određene rezultate su e, pozitivne, dakle ne možemo upravljati onim što ne možemo mjeriti. I kada govorimo o dobrom nadzoru napretka, možemo spomenuti kanadski program Going Forward, gdje su napravili čitav niz e, mjerila koji se za cilj imaju poboljšanje zaštite okoliša posredstvom proizvodnje. Tu je bilo dosta inovativnosti, no na nacionalnoj razini oni su izradili 34 indikatora održivosti gdje imaju konkretne ciljeve i poljoprivrednici su bili nagrađeni onda kada bi zadovoljili određene e, indikatore u okviru u vremenskom zadanom vremenskom okviru. Dakle, treba sagledati koji su svi e, pritisci na ovaj sektor. Imamo tu i problem e, bacanja hrane i gubljenja na tome se nije skoro ništa radilo na nacionalnim razinama. Treba isto tako ići na kratki lanac opskrbe, no to ne podržava nužno gospodarstvo i poljoprivrede koja je orijentirana na e, izvoz. Dakle, zaključno, do kojih zaključaka možemo doći? Najprije bih rekla da e, broj izazova s kojima suočava poljoprivreda je dosta velik, to se tiče gospodarskih i ekoloških, socijalnih e, i inovativnih aspekata i svi politički mehanizmi moraju biti održivi. Dakle, moramo kada, kada radimo na tome kako će gospodarski biti preživjeti određeno gospodarstvo, moramo imati na umu i ona tri ostala aspekta i to je nešto što mora e, biti usvojeno u ZPP-u, dakle politike moramo moći mjeriti u zadanom vremenskom roku treba raditi tako da se nagrađuje proizvođače za njihovu učinkovitost, tu postoje određeni rizici, ali u velikoj većini slučajeva analize su da je to pozitivna mjera, a napredak treba mjeriti, a kada ga mjerimo onda moramo analizirati situaciju um, hranjivosti, hrane i ekološki otisak hrane. Evo sada zaključim. Hvala vam. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Prosilibyśmy jednak o trzymanie się czasu. Hvala vam. No, molim vas sve da se držite zadanog vremenskog okvira od 10 minuta. Sad odmah predajem riječ o sljedećem stručnjaku. I želim vam dobrodošlicu, našim želim dobrodošlicu kolegama iz Nizozemske koje je pozvala gospođa Šerer uzgled rečeno imamo izložbu koja je posvećena inovativnosti u poljoprivredi i vrtlarstvu, a znam da su nizozemci jako dobri u tome. Dakle, hvala vam što ste došli, dragi gosti i gospođe Šajer. I hvala vam što sudjelujete u ovom radu. Sada predajem riječ profesoru Matejsu. Izvolite. Imate riječ. I'll, I'll be actually giving a very complimentary speech to my uh, uh, to Professor Hennessy in Hvala lijepa. Govorit ću samo o politikama upravljanja tržištem i rizikom uh, u ovoj usporedbi. Trebamo svakako uočiti sljedeće. Kada pravimo međunarodne usporedbe, moramo razmisliti uspoređujemo li jabuke i kruške ili naranče. Izazov je svakako univerzalan. Chairman, I'm sorry to interrupt, but I like to wear the earphones so I get a bigger volume. When I put my earphones on to number... Imam problem sa glasnoćom na slušalici i jezikom. Na drugom kanalu ne čujem engleski. poprosimy nasze, e, naszych specjalistów o spraw technicznych o rozwiązanie problemu. E, rozumiem, już nie jest ok. Dobro, sad ćemo vidjeti što se može napraviti. Evo, izgleda da je sad sve riješeno. Profesore, evo, molim vas, možete iz početka. Thank you. I can speak in Dutch, you know, if you... pa mogu govoriti nizozemski ako želite ali ipak bih ovo radije izložio na engleskom. Mislim da smo suočeni s univerzalnim izazovom u svim zemljama jer želimo pomoći poljoprivrednicima u napretku. To je sveopće tako u Australiji, Novom Zelandu i u Europi, ali u Europskoj uniji imamo dodatni izazov jer nam je vjerojatno e, raznolikost važnija. Ne kažem da je drugi ne cijena, ali mislim da mi to činimo više nego druge zemlje. Što znači da moramo tržište, međunarodna tržišta i tržna natjecanja spojiti i pomiriti sa raznolikošću. I zato je moguće da zemlje imaju različite ciljeve svojih politika. Osim toga, Polazim od toga u svojoj analizi da je poljoprivreda aktivnost koja se događa na pravom e, tržištu, u tržišnom natjecanju. I smatramo da su poljoprivrednici poduzetnici koji odlučuju na temelju cijena. I ako želimo da te odluke bude dobre, onda moramo osigurati da cijene ne budu narušene lošim natjecanjem. Ali moramo uvoditi korektive za različite greške na tržištu, na primjer kada se radi o okolišu, ima i nekih drugih izvora grešaka u sustavu. To je moje polazište. Zatim, treća premisa je vrlo važna premisa e, među ovisnosti. jer moramo znati što je europskim poljoprivrednicima potrebno, kako se to najbolje može postići i kako osigurati odgovarajući prelaz, jer mi ne polazamo od e, tabule raze. Imali smo međusobnu ovisnost e, sa drugim zemljama od uvijek. To znači da ćemo uvoditi neke mjere ili prestati primjenjivati druge mjere. Ovo su podaci koje je i profesorica Henesi malo prije pokazala. Ako pogledate pregled e, podrške poljoprivrednoj politici u zemljama OECD-a, vidjet ćete različite pristupe. S jedne strane u Japanu, nažalost sam ovdje propustio Švicarsku koja je na sličnoj razini kao i Japan, sa vrlo visokom e, stopom potpora 47% posto od ukupne prodaje i podrškom za izvoz što su glavni izvori narušavanja tržnog natjecanja. Tu je naravno i nominalni koeficijent zaštite, a u četvrtom stupu imamo postotak investicija u veliku infrastrukturu i to je također e, dodana vrijednost. 16% toga ima u Japanu. A e, na dnu ovih tablica imamo sasvim suprotan pristup. U Novom Zelandu, Australija, to su niske stope potpora koji manje narušavaju natjecanje i zato nema carina. Dakle, cijene su na razini svjetskih cijena. a druge zemlje su se poredale između ovih krajnosti. Ako ostanemo pri današnjoj usporedbi i vidimo da ovdje nažalost ne vidimo zemlje e, dobro. E, gore je Europska unija na vrhu sa oko 20%, na e, donjoj koordinati imati postotak e, narušavanja, a na ordinati imate postotak. Dakle, dolje Australija nizak e, postotak potpora, gotovo 0% intervencija, zatim 20% za Europsku uniju, a ispod Europske unije to je SAD, a s desne strane od SAD-a imate Kanadu. U Ujedinim sjedinjama američkim državama 10% potpora i različitih mjera, ali to više utječe na tržište, na natjecanje nego kod Europske unije. A Kanadi je slična razina kao u SAD-u, ali čini se da te mjere imaju veći učinak e, narušavanja natjecanja nego kod SAD-a. Sada bismo mogli raspravljati što bi Europska unija trebala učiniti, trebala, trebali se približiti Kanadi ili SAD-u ili Australiji pak. Prva zemlja za usporedbu je Australija. E, Čućemo još detaljnije izlaganja o Australiji, ali tamo uglavnom nema e, tržnih intervencija, nema potpora za investicije. Postoji program za upravljanje rizikom e, u poljoprivredi, ali e, te premije nisu potpore, to su jednokratne premije za savjet, ali ne za sam rizik. Dakle, potpuno je ovo usmjereno na tržište. Važno je da Australija ima schemu osiguranja depozita. Oni imaju fiskalnu e, mjeru što je u Europskoj uniji u nadležnosti država članica. Zatim Kanada, imamo program Growing Forward koje završava iduće godine sa klasičnim potporama za peradarstvo, mljekarstvo i proizvodnju jaja. To smo imali u Europskoj uniji, ali samo za ovu e, vrstu proizvoda. A za druge imaju programe za upravljanje poslovnim rizikom e, koji se kofinanciraju. Znate da se radi o saveznoj e, zemlji i državi. 50 e, posto ili preko 50% nosi savezna država, a 40% e, pokrajine. Znači različite pokrajine zahtijevaju različite uvjete kako biste dobili te potpore. Najvažniji dio je Agri Insurance, to je osiguranje za usjeve, klasičan tip. 8 e, milijardi e, kanadskih dolara je u prošlih 8 godina utrošeno dakle vlada daje potporu za premije za osiguranje. Drugo najveće e, je program za agrostabilnost. Kada govorimo o margini, mislimo na cijenu mlijeka umanjenu za cijenu hrane. Zatim Agril Invest, to je poseban instrument e, u Kanadi poljoprivrednici e, ulažu u zajednički fond, a vlada daje isti iznos kao i oni u taj fond. Poljoprivrednici se mogu koristiti tim fondom e, ako moraju kompenzirati neke rizike, odnosno nenaplatu ili smanjenje prinosa, ali i tu se radi o potpori države 1 naprama 1. SAD, e, to je zakon o poljoprivredi iz 2014. prije nego ga je Trump e, izmijenio. Tu je važno da su ukinuli izravna plaćanja i da su uvedeni programi za određene proizvode. Naprimjer, pokriće za rizik gdje se isplade isplate događaju kada prihodi padaju ispod određene granice. Zatim kontraciklična plaćanja. Ako se cijena smanji ispod određene razine, onda mu se plaća kompenzacija, ali cijena ostaje ista. Dakle, to ne utječe na cijenu, ne radi se o minimalnoj cijeni kao što je to u Europskoj uniji. Logika je ta da ne treba poljoprivrednicima dati izravna plaćanja neovisno o stanju na tržištu. Osnovna logika je da je pristup e, povoljan za proračun i da poljoprivrednici imaju isplate samo ako su cijene bitno pale. Tako je uglavnom i danas i zatim postoje plan zaštite e, margina u mljekarstvu. Zatim programi za osiguranja ili na temelju prihoda ili na temelju prinosa. I za stoku e, poljoprivrednici tu mogu birati e, koliki dio će osigurati, ali vlade ponovno plaćaju vlada plaća potpora do 62% premija koje poljoprivrednici moraju e, plaćati. Dakle, to je program potpore, a nije e, potpuno ograničen na privatni sektor. Nadam se da sada možete vidjeti ovu gornju liniju, to su isplate za određene proizvode, 60 milijardi dolara 2006 a to je palo na 4 milijarde danas, ali to ide kontraciklično. Zato je razina bila niska 2015. Dakle, za budućnost se ne očekuje cikličnost. Što se tiče utjecaja na proračun, ovo je bilo učinkovito a plaćanje osiguranja je poraslo od 2 milijarde na otprilike 4 milijarde američkih dolara. Bilo je dakle velikih promjena što se tiče smanjenja proračuna. Osiguranje za usjev, e, to možda nije dobar izraz ovdje. Plava linija je osiguranje prinosa, a ovo drugo je osiguranje prihoda sve se više usmjeravaju na osiguranje koje se temelji na iznosima prihoda. Šire je osiguranje svakako ako se usmjerite na rizik e, prinosa. Ovo sam posudio gospodina Haniotisa. Ponuđeno je bilo i u odboru, ali pokazalo se da ove mjere nisu stabilizirale prihode poljoprivrednika. E, plava linija e, pokazuje, a to je Europska unija, da su prihodi stabilniji. E, kod izravnih plaćanja imamo nam su nam potrebne E, i druge mjere za stabilizaciju, za osiguranje usjeva i e, za uzajemne fondove, ali oni se još ne koriste svi. Ako usporedimo ove programe, možemo ustanoviti da EU, SAD i Kanada imaju potpore za osiguranje usjeva. U Kanadi i SAD-u poljoprivrednici biraju stopu pokrića što u EU nije slučaj, gdje pak ove programe nudimo organizacijama proizvođača, što je velika razlika prema SAD-u i Kanadi. Tu je još i velika razlika u strukturi poljoprivrednih imanja, zbog čega bi u EU bilo zato skuplje e, upravljati takvim programima ali e, organizacije proizvođača su vrlo zanimljiva ideja za ovakva, ovakve potpore. U Kanadi postoji zatim ovaj program e, zajedničkog fonda u koji ulaže i vlada, koji se ne koristi dovoljno. Osim u Australiji sve mjere osiguranja usjeva su, imaju potpore možemo postaviti pitanje je li to potrebno za sve proizvode, jer privatna industrija ima različite programe, na primjer u mljekarstvo, Danone ili Tesco, Arla, Campina Friska, e, imaju slične programe koji poljoprivrednicima e, nude smanjenje volatilnosti. Pitanje je ako vlada daje potporu za ovakve programe, neće li zapravo utjecati na e, smanjenje privatne inicijative? E, vidimo e, mnoge programe za upravljanje rizicima, ali ne utječu međusobno. Vidimo kontraciklične programe u SAD-u, ali opet sa onim konfliktima kojima sam govorio ranije, s obzirom na poruku koju to šalje poljoprivrednicima. Sve je, tu je uvijek jako važno da se e, intenzivira aktivnost poljoprivrednika. E, uzajamna e, sukladnost je vrlo važna i svakako možemo i jedna država članica učiti od druge. U Italiji primjerice osiguranje usjeva i drugim mjerama u drugim zemljama svakako treba sačuvati raznolikost u Europskoj uniji, ali nedostaje mi e, potpora za prilagodbu. Imamo potporu za investicije, ali ne i za slučaj da investicije opadaju kada se poljoprivrednici moraju usmjeriti na druge e, sektore u industriji. To je vrlo težak zadatak. Hvala lijepa. Good afternoon to Dobar dan, hvala lijepa što imam priliku danas govoriti. Želim govoriti o politici investicijama u poljoprivredi za održivu budućnost. Želim podijeliti neka saznanja na praktičnom dijelu e, iz australskog sektora gdje nastojimo s poljoprivrednicima omogućiti veću profitabilnost. I ja sam australac, možda ste to i primijetili po mom izgovoru, ali imam poseban posebno zanimanje za ovaj sektor budući da moja obitelj od toga živi, od ovčarstva i nadamo se da će budućnost biti održiva i za našu djecu. E, ako ćete pojeti samo jednu, a to je da politika mora biti usmjerena na globalnu kompetitivnost i konkurentnost, onda ste već važno ponijeli. So, firstly, a little bit about my company, Meat and Nešto o mom poduzeću. Mi smo proizvodna organizacija, organizacija proizvođača. Ubire se zajednički kako bi se investiralo u marketing, istraživanje, razvoj i pristup tržištu. Za e, goveđe mjese, to, meso to je 5 dolara po transakciji. Nadalje, vlada investira u razvojnu politiku to su industrijske investicije koje se spajaju sa vladinim investicijama. Dakle, svaki dolar koji mi ulažemo, e, na to dolazi jedan osadski dolar od naše vlade. 2016. 17. vlada je uložila 81 e, milijun dolara u našu tvrtku za e, projekte razvoja i istraživanja. Ovako imamo financijsku potporu, međutim sam sektor vodi svoje inicijative. Želim kratko prikazati nekoliko praktičnih primjera koja je korist ovih investicija za naše e, tvrtke. I kratko želim pokazati koja je korist vladinih inicijativa u unapređenju naših tržišta i pristupu tržišta u iznosu od 700 milijuna eura. Važno je da osadski poljoprivredni sektor ostaje održiv. 95% naših farmi su obiteljske i obiteljima je to jedini izvor. Tako dugo dok ovakva imanja rastu i imaju dobre prihode, zadržat će svoju ulogu u e, poljoprivrednom sektoru. Međutim, vidite ovdje da e, opada doprinos poljoprivredi, ekonomiji i u Europskoj uniji i u Australiji i jedan od ključkih izazova i za Australiju i Europu je pitanje kako da naš poljoprivredni sektor ostaje bitan faktor treba otvoriti dijalog između industrije, vlade i samih poljoprivrednika. socijalna dobrobit, održivost, sigurnost hrane, sve su to vrlo važni aspekti za cijelu zajednicu. Moramo staviti naglasak na tome kao i na nenovčanu vrijednost poljoprivrednog sektora Ovdje vidite jednu mm, šareni prikaz o potpori poljoprivrednicima. Ona je apsolutno potrebna za razvoj poljoprivrede. Obiteljska imanja stalno moraju modificirati svoju proizvodnju i odgovarati na promjene na tržištu. Ali mi moramo znati kakve su mjere najprikladnije uvijek će biti potrebna izravna potpora kako bi bili spremni za nepredviđene e, štete kao što su sankcije ili bolesti. Moramo sektor pripremiti i za druge e, izazove. U Australiji moramo surađivati s vladom kako bismo iskoristili prilike i budućnost i smanjili rizike. Moramo razlikovati E, kada govorimo o konkurentnosti. Ona se ne odnosi uvijek na cijenu. Za velik dio poljoprivrednih proizvoda konkurentnost ne znači isključivo cijenu. Australija i Europa moraju biti svjesne toga da visoki troškovi inputa znače da nikada nećemo proizvoditi jeftine poljoprivredne proizvode no, moramo ostati budni i pažljivi, smanjenje troškova je važno, ali tu postoje neke granice. Neke čimbenike ne možemo ukloniti ili mijenjati. Vidite da su izazovi zajednički za Australiju i Europu. S obzirom na naše tržište crvenog mesa uvijek smo suočeni sa jeftinim cijenama i konkurentima zbog sve jeftinijih proteina. Treba prepoznati potrebu ne samo smenjanja troškova, nego i povećanja vrijednosti. Imamo nisku stopu izravnih transfera i samo potrošači mogu zapravo unositi više novca u lanac opskrbe. U jednom projektu je naglasak bio na razvoju kvalitete. Kada smo 90-ih pitali potrošača što kažu o goveđem mjesu, e, rezultati su bili zabrinjavajući. Tražili smo zapravo da plaćaju više za ovo meso nego za druge proteinske proizvode. Istraživanja pokazuju da ako potrošač jede e, tvrd stek, tek će nakon tri mjeseca se ponovno odlučiti za taj proizvod. ne možemo si priuštiti da gubimo kupce na tako dugo. Potrošači kako bi kupovali više e, govedine i plaćali više cijene znači da moraju biti zadovoljniji. Ali to je složena priča. Vidite e, da kada govorimo o govedini ili goveđem mjesu govorimo o stekovima, ali postoji drugi dijelovi. E, samo mali dio takve životinje postaje stek i moramo maksimirati vrijednost svakog dijela e, koji se iskoristi. Uz potporu države proveli smo najveći istraživački projekt i sada imamo sustav koji može identificirati kvalitetu svakog zalogaja takve životinje. Za manju kvalitetu plaćamo manje, a za veću kvalitetu više. Potrošači znaju što će dobiti, a poljoprivrednici znaju e, koliko će biti plaćeni za svoj proizvod. 20 godina nakon ovog istraživačkog projekta smo shvatili da će poljoprivrednici dobiti premiju od 40 do 66 dolara, ali to je komercijalna premija i ide izravno u džepove poljoprivrednika. Prošle godine smo imali ukupno korist od stotinu milijardi eura koji se vratio u industriju. Na taj način za svaki utloženi dolar u projekt dobili smo 12 dolara 50 u povrat. E, kako održati konkurentnost? E, cijeli sustav će propasti ako nemamo potrošača koji to podržava. Imamo oko 3% globalne proizvodnje zbog e, malog broja stanovništva. Nemamo dovoljno potrošača da troše i kupuju naše proizvode. Srećom u susjedstvu ima gladnih i važno je pred ...poznati gdje postoje carine i ukloniti ih. Troškovi godišnje su stotine milijuna dolara, a da ne govorimo koliko se toga prenosi na potrošača. Na taj način dodatno nastaje trošaka 3,4 milijarde dolara. E, konkurentnost, konkurencija u svijetu je sve veća. U Australiji, slično kao u Europskoj uniji, E, postoje neke proizvode koji nemaju nikakvu vrijednost ili malo vrijednosti na domaćem tržištu. Treba povećati krug e, kupaca za te proizvode. Industrija crnog mesa izvozi u preko stotinu zemalja u cijelome svijetu. E, većina ovog mesa odlazi na tri destinacije, SAD, Koreja, Japan i Kina – i zajedničko je svim tim tržištima što imamo povlaštene trgovinske režime. Zahvaljujući tim sporazumima o slobodnoj trgovini imamo e, veliku korist. Sa Kinom je trajalo 10 godina u 21. krugu e, da završimo sporazum o slobodnoj trgovini i tu su prezastupljeni proizvodi sa malom vrijednošću. Za Japan, Koreju i Kinu ti proizvodi imaju vrijednost od 6 milijardi australskih godina u idućih 10 godina, odnosno 4 milijarde eura. Usprkos ovim koristima nismo na tome stali. Ovdje vidite ključne indikatore za našu uspješnost, moramo smanjiti ekonomske barijere za 50 milijardi i e, tehničke e, barijere za stotinu milijuna do 2020. Indikatori su pozitivno, e, potrošnja mesa u svijetu raste, postoje potražnja za našim proizvodom u cijelom svijetu. Ali ne smijemo izgubiti iz vida činjenice da poljoprivreda postoje globalno tržište koje se brzo mijenja. Nadam se da sam vam dao neke uvide u globalnu konkurentnost kako bismo osigurali budućnost našoj poljoprivredi. Hvala. Najljepša hvala. Mikrofon je isključen, predsjednika se ne čuje. Hvala. Sada prelazimo na pitanje gore. Najprije riječ dajem gospođi McInnes. Ispričavam se, gospodine Andriju, vi imate riječ prvi, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Najprije želim zahvaliti izlagačima na jako zanimljivim naspima koji se međusobno nadopunjuju. Glede prvog izlaganja gospođe Henes i njenog sistemičkog pristupa, slažem se onim što je rečeno, samo želim naglasiti da ste u sistemskom pristupu govorili o trajanju gospodarskom, ekološkom i socijalnom, ali tu su neki elementi o koji bih vas želio čuti, dakle to je veza između poljoprivrede i prehrane, dakle pitanje zdravlja ljudi jer nas se puno pita o tome, a vi o tome niste puno govorili, dakle govorili ste o javnom dobru, no pitanje veze između prehrane i zdravlja. To je nešto o čemu nas često pitaju ljudi. I isto tako, dakle, želio bih čuti utjec, što mislite o utjecaju poljoprivrede na e, ruralno gospodarstvo, a po mišljenju i to je u sistemskom, sistemskoj analizi. Dakle, da li u budućim reformama ZPP-a trebamo težiti ka živoj ruralnoj e, sredini ili Znate, ovisi o hipotezi dakle, koju ćemo zastupati. Dakle, da li ćemo se zalagati za e, proizvodnju hrane ili za ili ćemo između ostalog e, inzistirati i na ravnoteži ruralnog života. Glede upravljanja rizicima, sa interesovanjem sam slušao kada ste govorili u drugom izlaganju, dakle, o osiguranjima s jedne strane i protucikličnim elementima s druge strane. A primijetio sam sa znatiželjom dakle, da su osiguranja prevladala u tome. Vi kažete da nema samo jedno rješenje, već čitav niz alata koji trebaju omogućiti da se optimizira upravljanje rizicima i stoga je meni bilo zanimljivo vaše izlaganje. Naime, kada se analiziraju politike u SAD-u ili još konkretnije u Kanadi, vidimo da postoji politička volja da se ide prije ka protucikličnim rješenjima, a ne toliko osiguranjima i u SAD-u vidimo e, da koji je sad nekih velikih grupacija u SAD-u i koja su tu posezanje za javnim sredstvima. Dakle, htio bih malo više čuti o tome. I gospodin Anderson, hvala vam našem izlaganju o Australiji. Ali kako je stvarno stanje australske poljoprivrede, dakle, 20 godina nakon uvođenja kvota, vidjeli smo kako je to strukturirano, no, što je sa prisustvom Kine? Jer mi vidimo da oni imaju veliki utjecaj na Australiju. I što je s tim? Dakle, možda ćete vi meni reći da tome nije tako i to me zanima. I htio bih čuti, dakle, što je sa trenutnim stanjem poljoprivrede u Australiji i dakle što je sa tim prisustvom Kineza u Australiji. I hvala naprijed svima. Molim vas da se da intervencije ne prelaze tri minute. Gospodine Denano, izvolite. Hvala, ja bi se želio donekle dovezati na ovo što je rekao Erik Andrijeve Glede pitanja međunarodnog, međunarodne trgovine u poljoprivrednim stvarima. To je jako važno za Europsku uniju, naravno, i mi imamo čitav niz pitanja koje želimo postaviti, koji koja se postavljamo o svemu ovome što smo mogli čuti tijekom ovih izlaganja. I evo, nadvezujem se na ovo što je rekao Erik glede Kineza. Jer oni zahtijevaju da im se odobri status tržišnog gospodarstva. Ovdje konkretno se nadovezujem na pitanje proteina, jer oni su donekle preuzeli svoje ruke skoro cijelokupnu proizvodnju proteina u Brazilu, čitavim nizom sporazuma koje su pospisale te dvije države. Dakle, to je, to je važan, važna stvar koju moramo imati na umu. Što se tiče nekih drugih stvari, mi smo zabrinuti ovaj, u Europskoj uniji. Svaki put kada nam se predoči plan eh, međunarodnog trgovinskog sporazuma, uvijek se poljoprivreda i prehrana dovode u pitanje. A što se tiče izlaganja gospođe Henesi, profesorice Henesi mogu samo odobriti to što ona kaže, dakle, da Europska unija ne radi dovoljno istraživanja, niti fundamentalnog istraživanja, niti primjenog istraživanja i na tome treba raditi. Zatim, smanjiti utjecaj ugljika, što to znači? Da se to radi samom ugljiku ili se radi u svim stakleničkim plinovima jer iza toga imamo azot i e, protoksid e, azot, e, zatim kad govorimo o ugljiku, dakle eto, to je to pitanje kada, kada je riječ o da li se radi o svim ugljičnim plin, stakleničnim plinovima. Gospodin Miller, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući i svim prethodnim govornicima. Se želim zahvaliti na njihovim izlaganjima. U načelu mislim da se mi sada tu ne možemo uspoređivati sa SAD-om ili Australijom, već da su izazovi ovdje u Europi ipak kompleksniji. Osim toga ne možemo uspoređivati ni izazove među zemljama. Vi ste govorili o plaćanjima. Vi znate da samo Njemačka ima odvojena plaćanja i da doista mnoge zemlje u Europi i dalje koriste vezana plaćanja i mislim da se sada možda razmišlja o tome da ukinemo takva plaćanja. Meni je isto tako važno, kao i svima ostalima, da mi odaberemo sustavni pristup i da na kraju okoliš i socijalna pitanja objedinimo. Mi imamo strukturiranu poljoprivredu u Europi i svi mi znamo koliko je važna socijalna struktura u ruralnim područjima i da je ona izložena opasnosti ako ćemo ukinuti e, mnoga poljoprivredna gospodarstva. Stoga mi moramo zajedničku poljoprivrednu politiku dalje razvijati i manja gospodarstva moramo ojačati. U tom kontekstu istraživanje i razvoj imaju odlučujuću ulogu. Isto tako i obrazovanje radnika u poljoprivredi treba staviti u centar pažnje, jer e, samo je nizak postotak onih koji uživaju takvo obrazovanje, takvu edukaciju, kao što je to kod nas u Njemačkoj normalno. I e, stoga svima jasno koliko je još posla u Europi. Također su tržišne strukture vrlo različite, to je isto problematično i ne smijemo se vratiti planskom gospodarstvu, već bi me zanimalo da li imate nekakve prijedloge vezano uz budućnost, uz umjereni daljnji razvoj poljoprivredne politike, kako vi to vidite. I mislim da se od nas na političkom planu očekuje da postavimo temelje, ali isto tako moramo biti vrlo senzibilni kada se radi o pitanju održivosti. Buda. Zastupnik Buda, izvolite. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru expunerea făcută și um, aș avea o întrebare. Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Puno hvala na ovoj prezentaciji. Imam pitanje vezano uz osiguranje. Ja dolazim iz Rumunjske i nakon prije tjedan dana imali smo teške oluje u Rumunskoj i nažalost su mnogi poljoprivrednici sada u teškoj situaciji zbog toga došlo je do šteta na zgradama, ne samo na obradivim površinama. Pa bi me zanimalo sljedeće. U Sjedinjenim američkim državama kako se postupa po idućem pitanju? Dakle, je li država uključena i u nadoknadu štete ili se ta potpora odnosi samo na sklapanje osiguranja. I temeljeći se na iskustvu iz SAD-a, postoje li takvi modeli u Europi? Da li ste naišli na takve modele? Zatim još jedno pitanje. Koji su najvažniji elementi takvih osiguranja? Dakle, Poljoprivrednici često zapostavljaju ta pitanja, svi znamo događaju se ružne stvari, doduše ne svake godine, ali dovoljno ako se dogode svakih 6-7 godina i dolazi do vrlo velikih šteta. Stoga mislim da to ne smijemo prepustiti pukom slučaju. Koji bestivan nam model vi preporučili? Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch. izvolite. Puno hvala na izlaganjima profesor Hennessy, imam jedan komentar i jedno pitanje. Kao prvo, doista me začudilo ono što ste rekli kada ste govorili o održivosti. Tu ste naveli četiri aspekta. Ja se sjećam izvješća Karla Faltenberga, Europske komisije, on je tu govorio o samo tri aspekta, dakle o socijalnoj održivosti, o ekološkoj i ekonomičnoj, odnosno gospodarskoj održivosti, a vi te ovdje pridodali i inovaciju, dakle aspekt inovacije. To me malo čudi jer smatram da je inovacija sredstvo kako bi opće postigli ova tri navedena aspekta i zato me zanima zašto ste ovdje uveli, tako reći, četvrti stup. I osim toga još jedno pitanje. Vi ste, ako se dobro sjećam rekli da možemo upravljati samo onim što možemo izmjeriti i s tim se slažem. Imate li možda kakve pokazatelje? Koji su to pokazatelji koje bismo mogli koristiti kako bi te aspekte održivosti doista mjerili i e, s čim to možemo usporediti? Zatim imam još jedno pitanje za profesora Matisa. Kao prvo vi ste govorili u svojoj prezentaciji o tome da Kanada pruža potpore za mlječni i peradarski sektor, pa me zanima kakva je e, situacija kada se radi o cijenama. Da li ste ovdje naveli ikakve tržišne instrumente? To bi me još interesiralo. I osim toga još jedna još jedan komentar vezano uz upravljanje rizicima. Vi ste govorili puno o mogućim rješenjima i e, gubitke u prinosima e, bi ovdje također mogli uzeti u obzir, to bi se sve moglo zbrojiti. Ali e, kada se radi o cijenama, to mi je teško zamislivo. Kada samo osjetim krize u mlječnom sektoru, samo u Njemačkoj smo imali 10 centi za mlijeko i tu smo imali gubitak od 3,2 milijarde eura. Dakle, zanima me kako postići tu solidarnost, dakle, kako to možemo pokriti. To ne može tako funkcionirati, jer osiguranja u tom smislu ne funkcioniraju tako. Dakle, mnogi uplaćaju, uplaćuju, dakle, to bi me zanimalo. Zašto Ovdje niste ni riječju spomenuli regulaciju tržišta. Vi znate da upravo u mlječnom sektoru postoje takve ideje, dakle da se proizvodnja uskladi sa potražnjom, dakle ponuda i potražnja. To vi uopće niste spomenuli u svojem izlaganju. Posao Jar. Hvala, a sada gospodin Jar. Okay, ja, vielen Dank. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala izlagateljima. U načelu Ovdje vidimo zajednički pristup, dakle socijalna kompetentnost. Moje prvo pitanje, da li bismo mogli tu oblikovati jedan globalni pristup, dakle globalnu poljoprivrednu politiku koja bi se vodila jednakim načelima? I osim toga, da li se to poklapa sa europskom poljoprivrednom politikom, pitam zato što upravo puno raspravljamo, imamo puno prijedloga, neki kažu da nam je potreban i treći stup, neki kažu da nam je dovoljan samo jedan stup, neki kažu da pojedinačne dijelove e, trebamo e, izdvojiti. Zatim drugo pitanje, e, se radi o vanjskoj zaštiti da li nam je to uopće potrebno? Je li e, svakom gospodarstvu potrebna vanjska zaštita? Ponekad kažemo da, ponekad ne, no kod svakog trgovinskog sporazuma se javlja isti problem. Dakle, ako postoje različiti ekološki standardi i tu onda imamo jedan model gdje bismo mogli izbjeći taj vanjski zaštitni mehanizam. I treće pitanje, mislim da je to zadnji izlagatelj spomenuo, e, u Australiji je poljoprivreda u rukama obiteljskih gospodarstava, pa me zanima kolika je veličina tih gospodarstava, dakle koliko hektara. Hvala. pana posła Agniu. Gospodin Hvala predsjedniče. Evo, glede prvog izlaganja vidim zaključujem da se treba boriti s klimatskim promjenama pod prvim stupom. Ja doista ne znam što to znači. Dakle, prvi stup tiče se izravnih e, plaćanja poljoprivrednicima. Kako, dakle, s tim da se nosimo? protiv klimatskih promjena, jer tu se tvrdi da se može promijeniti svjetsko vrijeme, klima. To mi treba dodatno objasniti. Zatim, spomenuli ste CO2, ali niste spomenuli četiri e, druga e, staklenička plina. Dakle, zašto samo ugljični dioksid samo spominjemo? Zatim, tu je bila jedna tabela, jako mi se dobro učinilo s lijeve strane, vod, se vode, tu se radi o e, nečemu čega nemamo dovoljno, dakle tu je bilo nekih prijedloga kako se koristiti njome, dakle kako s tim resursom koristiti na učinkovit način. Dobro, poput nekih ljudi ja smatram da poljoprivrednici ne mogu promijeniti klimu na svjetskom e, na svjetskoj razini, ali dobro. I što se ovoga drugog tiče, htio bih doista dobiti kopiju e, ovoga e, izlaganja. Da bi to bilo moguće? Zatim pitanje. Na jednom od vaših slajdova rečeno je da Novi Zeland skoro nikako ili jedva subvencionira svoju poljoprivredu, a opet tih jedan sičušnih 1% predstavlja uh, e, 81% e, narušavanja svjetske trgovine. Dakle, ja ne znam kako to može biti jer e, ono što se prodaje potrošaču se ne može nametnuti potrošaču. Dakle, kako se narušava tržišno, situacija na tržištu bez subvencija. Zatim, ja sam nažalost morao ići glasati u četiri sata na glasanje jedan drugi odbora. Kada sam došao tamo, rečeno mi je da je glasanje obavljeno u tri sata, da predsjedavajući E, nije nikoga informirao o tome. Ja moram reći da sam uvjeren da predsjedavajući ovog odbora tako što ne bi nikad napravio. Mi ime Pa, trebamo se nadati. Sada gospodin Flanagan ima riječ. No, prije toga želim pozdraviti goste kolege Linca koji su u dvorani i koji sudjeluju u našem radu. Dobro došli, dame i gospodo. Kao što znate, vaš zastupnik je bavio se je prije nedavno jako važnim dosijom, on je obavio odličan posao i još jednom možemo čestiti. Sada vi, gospodine Flanagan, imate riječ. Najpše hvala. Jak zanimljiva izlaganja. Nažalost, ja sam morao biti na odboru za proračunski nadzor kako bih glasao, tako da nisam čuo što je rekla e, gospođa iz Irske, ali siguran sam da ću to saznati naknadno. No, glede ovoga što je rekao naš gost iz Australije, želim vas citirati. Dakle, želimo prenijeti održivu budućnost e, našoj djeci, pa slažemo se. Dakle, vjerojatno bila održivija budućnost kad ne biste izvozili svo to meso u Europu i kad bismo mi to ovdje proizvodili, jer mi imamo zemljište da to uzgajamo, a vi želite prenijeti svoje djeci održiv održivu budućnost, vjerujte da bi, slažete li se da bi vjerojatno situacija bila bolja i održivija kada vi to ne biste izvozili u Europsku uniju. Zatim možete nam reći nešto više o onome od 95% poljoprivrednih poduzeća, poljoprivrednih gospodarstava koje su u obiteljskim rukama. To me doista zanima i htio bih e, znati a što predstavljaju e, glede koliko zemljišta posjeduje onih 5% što je preostalo. Zatim, pitanje za govornika, govornicu iz Korka, za koju ponavljam da sam nažalost e, propustio njeno izlaganje. Zanima me doista što mislite o trenutnom modelu zajedničke poljoprivredne politike u Irskoj i načinu kako se im upravlja i situaciju gdje 80% sredstava si dijeli 20% e, poljoprivrednika koji u regiji predstavljaju 27 do 29% proizvoda. Dakle, da li je taj naš model iz Republike Irske održiv i da li pomaže obnavljanju naraštaja poljoprivrednika. Zatim što se tiče ugljičnog kredita, doista se pitam da li itko govornika ima neko mišljenje o tome, dakle, da li je korist poljoprivredne proizvodnje i to na ugljično neutralan način, na način koji će biti davati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena, da li ta stvorena korist treba ići u ruke, odnosno novčanik e, e, zemljoposjednika, Evo, na primjer, u kraju iz kojeg ja dolazim, ljudi tako postupajući griju svoje domove, no naličje jeste da se tu radi o ugljičnim e, ponorima koji se ne vrijednu dovoljno, ali tu je ono naličje, dakle to su novci, dakle da li e, da li, ljudi, da li će ljudi konačno u našim krajima shvatiti što je od stvarne koristiti? Hvala sada Dajem riječ gospođi Mekinis koja je potpredsjednica našeg parlamenta. Izvolite gospođi, imate riječ. Najviše hvala predsjedniče. Želim zahvaliti odboru i koordinatorima što su se dogovorili organizirati ovo saslušanje. Razlog zašto sam eh, predložio da imamo ovakav razgovor, ovakav dijalog jeste da proširimo svoje saznanja i da ne poredimo jedni, da se ne poredimo jedni s drugima, već da shvatimo što se dešava diljem svijeta na razne globalne politike. Mi naravno moramo dobiti ove prezentacije, molim vas, jer su jako jasne i jako dobre. Mi ponekad precipiramo poljoprivrednu politiku kao dijeljenje novca. Naravno, novci su važni i jas, jako nam je stalo, odnosno jako nam je važno da li će doći do smanjenja proračuna ZPP-a glede Brexita, no koliki, koliki značaj e, predstavljaju novci glede političkih ciljeva i da kao ekonomisti i stratezi smatraju da li nam treba više sredstava ili manje u okviru proračuna ZPP. Zatim, profesorice Hennessy, vi ste doista jasno rekli što ide po krivu uh, u ovom lancu dobavljanja opskrbe, opskrbe hranom uh, i u drugim aspektima lanca. Dakle, koji politički instrumenti mogu najbolje riješiti ova područja gdje vidimo nedostatke i probleme. Da li mislite da to Europa treba, da li se Europa s time treba hvatiti u koštac e, u, okviru iduće reforme ZPP-a? Zatim sljedeće. Jedan od govornika rekao je kada bismo počeli sa Bjankom, bijelom strancom, vjerojatno ne bismo započeli sa situacijom u kojoj jesmo sada. Vjerojatno svi slažete s tim, ali s obzirom da imamo situaciju koja je prošla kroz tolike brojne promjene Recite mi, kakva je orijentacija po vašem mišljenju sada i kako možemo kontrolirati te politike? Jer ne za mene osobno, ali za brojne ljude jedna od, ključnih stvari su novci i dostavljanje nadzor. Dakle, mi predstavljamo između ostalog i poljoprivrednike, a oni smatraju da ima su više uplitanja i nadzora u njihov rad. Dakle, neki su predlagali da toga bude više, a ne manje ako dobro budemo ciljali mjere i scheme, no ja se brinem glede tih ciljanih schema da ako, se one, ako one budu trajale samo e, tri do pet godina koliko traje to vrijeme nadzora, kako možemo biti sigurni da će one dalje trajati e, ako ne budu imale daljnju podršku. Zatim sljedeće pitanje, da nije bilo nikakve podrške u Europi, da li do sada, da li bismo ih provodili i uvodili sada. Dziękuję pani prezydent na tle pani Hvala, hvala vam na vašim intervencijama, pitanjima. Jednostavno želim se nadvezati na ovo što ste rekli i reći da danas, da se danas održava jako važna konferencija pod pokroviteljstvom eh, odjela nadležnim za proračune. Tu, su, tu je nekolicina povjerenika, predstavnici više država članica i ministarstava i tu su brojni predstavnici također nevladinih organizacija, lokalnih tijela vlasti, otprilike 700 sudionika, a tema jest proračun. Ja sam bio na dijelu konferencije jutros upravo, Dakle, naravno, to nije najuzbudljivija rasprava za, niti za nas, moram reći, ali tu je bilo riječ o brojnim prioritetima, izazovima, potrebama, glede financiranja, a bilo također riječi i o tome da se ne može raspolagati proračunom, e, bezgraničnim proračunom koji se širi do u nedogled. Tu je bilo pitanje doprinosa i pitanje Brexita je spomenuto. I svi su govorili o tome da poljoprivrednici dobivaju velike pomoći. Govorili smo mi i o ciljevima ZPP-a, ali ponekad na pojednostavljen, pa čak i simplistički način. Rečeno je također da je zajednička poljoprivredna politika i vreća bez dna, Dakle, moramo imati na umu te takve stvari. Moramo sudjelovati na takvim e, skupovima upravo kako bismo rekli kakva je situacija značke točke gledišta, jer brojni su ljudi koji imaju simplistička E, gledišta na stvari i na takvim mjestima nema dovoljno informacija o političkim e, poljoprivrednim politikama i oni ne znaju skoro ništa o prihodima poljoprivrednika. Eto zašto ljudi uopće ne znaju zašto nema dovoljno mladih poljoprivrednika, zašto treba staviti naglasak na prehrambenu sigurnost. Znate, brojna pitanja su postavljena, bilo je riječi i o trenutnim uvjetima. No, Danas zajednička poljoprivredna politika nije u stanju stopostotno ispuniti svoju ulogu kao što bi to trebala moći. Naravno, neki se zalažu za diverzifikaciju. Mi želimo europski model poljoprivrede, želimo pomagati najmanjim proizvođačima, najsiromašnijima, želimo zaštititi europski okoliš. Proizvođači suočeni s tim svim odnosno potrošači uz to imaju sve veća, veće zahtjeve, a kako mi možemo dakle zadovoljiti svačije prohtjeve, zahtjeve suočeni s takvom situacijom, a s druge pak strane iza naših granica imamo, imamo proizvođača koji uopće ne poštuju sve iste norme, dakle gled zašte okoliša, e, kemijskih proizvoda, da ne govorimo o socijalnom aspektu, socijalnim pitanjima, o plaćama, nadnicama, a u pregovorima, znate, poljoprivreda je često zapostavljena, osobito u sporazumima o slobodnoj trgovini. Dakle, žrtvuje se poljoprivredu kako bi se u za to dobilo neke druge stvari u pregovorima. No moramo vidjeti kakva je stvarnost. Dakle, zastupnici, predstavnici naroda, sveučilišni profesori trebaju moći razgovarati s poljoprivrednicima umjesto da upiju prstom u njih. Znate, jako često se kaže Ha, poljoprivrednici su se sakli u svom čošku, žive, situacija je jako lagodna za njih, njima život lijep čujte, morate znati i moraju ljudi znati da puno stvari, stvari, e, puno više stvari ovise o odboru za proračune, a ne o našem odboru. Dakle, ja se ispričavam što sam ponovno, e, što sam ovdje ovako e, emotivno nastupio, ali doista sam bio šokiran onim što sam sve čuo danas u odboru regija. Rasprava nastavlja i tijekom poslije poneva i molim vas da slušate i saslušate što se tamo govori i tamo i drugdje o poljoprivredi i o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Dakle, evo sad možemo dati svakom stručnjaku pet minuta kako bi, evo, mogu, možete se dogovoriti kojim ćete redoslijedom odgovoriti na pitanje. Is problem. I traveled further, so... Ja sam najdalje doputovao, pa imam pravo biti prvi. Dobro, moram još na avion danas. E, čuo sam čitav niz pitanja i nekoliko od njih se odnosi na moja izlaganja. E, što se tiče ZPP-a, tu ima drugih stručnjaka. A što se tiče globalne trgovine i Kine i naravno sva tržišta su važna. Moramo znati da nijedno e, tržište nije onaj glavni zgoditak. E, u Kini imamo 2 milijarde ljudi. E, mi smo organizacija proizvođača i samo mali postotak e, ljudi u Kini si može priuštiti ove naše skupe proizvode. Znači to nije glavni i nego moramo e, imati miks mjera i treba iznaći globalnu ravnotežu. Pitali ste za e, volumen australske poljoprivrede. Dakle, 4331 hektar je prosječna veličina australskog gospodarstva. Ako imate e, toliko hektara ovdje, e, to bi bilo vrlo proizvodno i manje. Ali pogledajte australski zemljovit, uglavnom imamo pustinju na sredini. Znači, e, ako imate toliko tisuća hektara s pjeska to baš nije nešto posebno poželjno. Ovo je vrlo skup e, sustav u Australiji. Gospodin Flanagan je postavio vrlo zanimljivo pitanje i cijenim ga jer industrije se stalno bave tim pitanjem. Kao industrijsko udruženje mm, uložili smo velik trud u ovo i nastoli ustanoviti koje je posljedica tih velikih e, pošiljki i dalekih putovanja proizvoda. Možete biti tu na posve krivom tragu, reći ću zašto. Učinkovitost e, transporta proizvoda preko mora ima vrlo mali učinak u ukupnom sustavu. Na primjer, ako se rode tele, ako se oteli tele, onda ima daleko većih um- impakta i inputa od toga. Što nam je važno da budemo održivi i ovo bi bilo sasvim nisko na tom popisu. E, kada se govori, ajmo trošiti lokalno, e, koliko često će potrošač u Australiji e, pojesti e, goveđi jezik? Vrlo rijetko. E, na primjer, nožic baci e, piletine, to ne možete prodati u Australiji, ali taj proizvod, to, to tržište postoji u Kini i moramo ga pronaći za naše poljoprivrednike. Nažalost, ovdje nemamo statističke podatke konkretno, ali ću vam ih poslat. Australski ured za statistiku pokazuje u svojim podacima da su obiteljska gospodarstva daleko proizvodnija i produktivnija od trgovačkih e, gospodarstava. Jer je vrlo teško se baviti poljoprivredom. Imamo 6 milijuna grla stoka, 100 milijuna u SAD, 200 milijuna u Brazilu, 26 milijuna e, u Australiji. Dakle, samo kontrolirati jesu li plotovi e, u redu je velik posao. Obiteljska gospodarstva su oduvijek e, u pozitivi. Evo, hvala lijepa. Zahvaljujem. E, krenut ću unazad od zadnjeg. E, gospođa McGinnison je pitala e, bili bismo li uveli potporu da je sada nemamo. Pa to ovisi o današnjim izazovima. Oni su bitno drugačiji od vremena nastanka Europske unije. Klimatske promjene, bioraznolikost, dobrobit životinja. Bismo li se mogli svime time nositi bez mjera? pa mogli bismo uvesti vrlo stroge standarde, ali to bi očito povećalo troškove proizvodnje. Dakle, ili će potrošači morati plaćati više za hranu koja se proizvodi u Europi ili bismo davali potporu poljoprivrednicima. To bi bila odluka, ali sasvim sigurno bi bilo teško sve to e, rješavati isključivo preko standarda i regulacije. Pitali ste za e, politike u ZPP-u i e, klimatskih promjena, kako je to moguće kroz e, prvi stup. Bilo je velikih investicija u istraživanja e, u, o klimatskim promjenima i prepozna se tehnologije koje mogu umanjiti učinak poljoprivrede na okoliš. Kroz emisije stakleničkih plinova sam, govorila sam o otisku ugljička. Sve to zajedno ako e, tehnologija i način e, proizvodnje se može umanjiti, onda je to moguće upravo kroz prvi stup. Bilo je pitanje koliko budući da 20% poljoprivrednika dobiva 80%, ali oni proizvode daleko više od 20% proizvodnje, i time se vraćamo na naše ciljeve. Ako želimo korigirati e, nedostatke tržišta, onda plaćanja moraju ostati povezana sa zemljom. Ako to ne osiguramo, neće biti okolišne zaštite za zemlju. Mislim da je to usko povezano sa zemljom i zato jesmo tu gdje jesmo. U Irskoj smo o tome mnoge raspravljali i u EU uniji tijekom posljednje reforme ZPP-a i e, nastojimo postići veću konvergentnost. Pitanje zašto inovacija kao važan e, čimbenik u održivosti. Mi smo u Irskoj ustanovili da je to važan čimbenik. Mjerili smo održivost na razini gospodarstva i ustanovili da mnoge gospodarstva mogle biti e, održiva po ekološkim i socijalnim mjerama ali jedino ako bi primijenili nove tehnologije i zato smo ustanovili da je to važan aspekt održivosti. Time dolazimo do mjerenja. To je bio europski e, projekt e, u programu Obzor 2020 e, pod rukovodstvom Brisela. 1500 e, gospodarstava je bilo uključeno. Imali smo vrlo zanimljive rezultate. E, čime se može izmjeriti e, ugljični otisak, percepciju poljoprivrednika o kvaliteti njihova života s obzirom na uključivanje mladih ljudi u poljoprivredu i tako dalje. Vraćam se na jedno od prvih pitanja zašto nisam spomenula zdravlje. To je zanimljivo jer je u prezentaciji bilo e, zdravlja, e, zdravlje kada sam pripremila prvi slajd e, za otisku, ali to je više pitanje za odbor za zdravstvo. No slažem se da je zdravlje tamo mjesto. Imali smo jedno istraživanje u našem sveučilištu u Korku ali ja sam na fakultetu ekonomije i zato se bavim ekonomskim aspektima. E, moji kolege koji se bave hranom, e, oni e, to razmatraju pod drugim aspektom. Kolege su svakako ustanovili da je bolje hranu proizvoditi na slobodnim prostorima nego u ograničenim zatvorenim. I Važno je pratiti taj lanac e, od e, prehrane preko ekonomije do ljudskog zdravlja, međutim to je u ovom trenutku dosta teško. Hvala lijepa. Bilo je mnogih pitanja, nešto je i odgovoreno. Krenut ću od posljednjeg e, pitanja. Bismo li imali ZPP E, kada bismo ga sada tek e, uvodili. I slažem se s vama, e, prilike su drugačije i izazovi, ali vraćam se na svoj prvi sad. Želimo da gospodarstva napreduju, ali kako? Hoće li niži troškovi i veća vrijednost omogućiti poljoprivrednicima bolju budućnost? Što je njima potrebno da to ostvari? Tu smo kod ostvarske priče. E, izazov za Europu je u tome što imamo skupe proizvođače zbog raznih ograničenja, ali želimo da i oni prežive i napreduju. Kako pomiriti ta dva modela? Tu su zapravo e, problemi skriveni. Ako mene pitate, mislim da ako su poljoprivrednici suočeni s ograničenjima ili ćete ta ograničenja e, ukloniti ili ćete im pomoći da žive s time. A radi, ako se radi o snazi, ulozi na tržištu, onda bih im dao sredstva da se s time lakše nose. Ako se radi o nacionalnim ograničenjima, e, recimo ako su to poljoprivrednici koji žive i rade u brdima, onda im morate omogućiti dugoročne programe, na primjer za okolišne usluge i pretvoriti ograničenja u šanse. Zatim anticiklička plaćanja, je li to dobro ili nije? Ja bih bio oprezan. Ako govorimo o volatilnosti, onda je pitanje ko će to kompenzirati. Hoće li to biti poljoprivrednik koji će staviti novac na kraj, na stranu za iduće godine, ali ako je promjena velika, ne bi li nešto od toga trebali i prevaliti na potrošača ili na lanac opskrbe. Čuli smo od rumenskog kolege o velikim e, katastrofama. Naravno da onda vlada mora intervenirati i cijelo društvo. Ali važno je postaviti prave poticaje ako kažete kao vlada ne, mi imamo smjere za sve i za najveće gubitke, bez brige i ako je previsoko postavljena cijena za tu anticikličku mjeru, zašto bi onda e, bilo solidarnosti u lancu opskrbe ako će onako na kraju vlada za sve platiti? Mislim da to nije e, dobar plan i e, trebamo se vratiti europskoj E, vlatili bismo se politici e, sa prekomjernom proizvodnjom, a možda neće biti dovoljno potražnje, ali e, to je zapravo bit tržišta. Koja su moguća rješenja? Pa s jedne strane solidarnost, upravljanje tržišta, a pitanje nadzora s druge. Jedno je tehnologija, mislim da komisija na tome e, radi, kako na primjer uključiti satelitsku tehnologiju, ali e, drugo je kombinacija horizontalne i vertikalne koordinacije e, putem organizacija proizvođača putem kolektivnih mjera Mm, dobar primjer je hortikulturna organizacija proizvođača. U mnogim članicama već ima vrlo dobrih načina za takvo upravljanje. A vertikalna koordinacija, dakle usklađivanje ponude i potražnje, tu nedostaje ta vertikalna poveznica. Postoji mnogo primjera, mm, na primjer Tesco, imamo i irska, irskih primjera te inicijative eh, moraju imati više prostora i zamaha. Mislim da to može biti važna eh, poluga. Izazov je u tome što su organizacije mm, unutar država članica širom Europe različite. E, sjeverno-zapadna Europa je daleko bolje organizirana i vertikalno i horizontalno nego e, južna i istočna Europa. Moramo istražiti e, do koje mjere možemo ovaj model, na primjer zadruga, proširiti na druge dijelove Europe kao rješenje. Hvala. Dziękujemy. W ten sposób bi do końca, ale... Hvala. Dakle, došli smo do zaključka, do kraja ovog e, saslušanja, no gospodin Flanagan zamolio da postavi još par pitanja. Izvolite, gospodin, imamo još malo vremena na raspolaganju, dakle, to je moguće. Gospodin Egnju se također javio za riječ, no molim vas da budete kratki. U vezi s ovome što je odgovorila profesorica Hennessy, o sustavu plaćanja u Irskoj. E, moram se još jednom javiti jer bojim se da širite ovdje mitos koji postoji dugo vrijeme. Jedno vrijeme sam u njega i vjerovao i rekao sam dobro zašto 20% poljoprivrednika dobiva 80% je zato što oni proizvode glavninu proizvoda, ali naši podaci su drugačije oni proizvode samo 27% i to sam već iznio. Zanima me imate li vi drugačijih podataka jer ako su podaci točni, a ja mislim da jesu, onda imamo velik problem. Vi ste rekli da je to povezano sa zemljom, ali ne. Zapravo je to povezano s onim što su činili u prošlosti. Mogli bi sada biti na ruskoj svemirskoj stanici ništa ne činiti, a dobili bi potporu. U čemu je problem? Ovaj se mit širi da oni moraju dobiti sav novac zato što proizvode glavninu proizvodnje. A naši podaci, osim ako me možete ispraviti, su drugačiji. 20% dobiva 80% novca, a proizvode samo 27% proizvodnje. To je zapravo jedna vrsta komunizma za bogate. Zastupnik Aglju. Ispričavam se što se ponovno javljam, ali mislim da nisam dobio odgovor kako nastaje onih 81% narušavanja tržne utakmice kroz 1% potpora u Novom Zelandu. je pitanje gospodina Flanagana. Gospodine, tu se radi dakle o, o 20% poljoprivrednika koji dobivaju 80% uplata, to su glavni proizvođač prehrambenih proizvoda. To možete provjeriti i vi. Pogledajte malo Eurostat, eh, kompetentne osobe u statistici, eh, u komisiji, u DG Agriju i ja sam osobno analizirao brojke. I mislim da će se i profesori osvrnuti na to pitanje. No izvolite, sada možete odgovoriti. Thank you. Hvala. E, nisam pratila komentare e, predsjednika, e, nisam imala slušalice, ispričavam se. Da odgovorim, Iznenađena sam, ja se bavim niz godina e, nacionalnim pregledom e, poljoprivrednih podataka u Irskoj i svakako poljoprivrednici dobivaju najveći dio plaća zato što su najveći i zato što povijesno su proizveli najveći dio, ali vrlo rado ću pogledati vaše podatke. Naravno, povezano je ono što danas dobe u godinama 2, 3, 4 prethodnim, ali to ima veze i sa površinama. I naravno da će veći gospodarstvenici, e, poljoprivrednici dobivati e, veće iznose. I slažem se, nije možda pravodno da su oni nagrađeni za odluke od prije 10 ili 12 godina, ali to je problem koji moramo rješavati veći poljoprivrednici dobivaju više zato što je to povezano sa zemljom. Kao što rekoh, e, budući da je to u vezi sa zaštitom i javnim dobrom, onda to mora biti povezano sa zemljom, jer bismo inače izgubili kontrolu nad tom zemljom i morali bismo se oslanjati na standarde i regulaciju a to bi povećalo troškove i cijenu hrane. Sve dok su je plaćanje povezano sa zemljom imamo na neki način mogućnost kontrolirati da se koristi u e, javne svrhe. Hvala što se tiče pitanja uz Novi Zeland. E, Novi Zeland plaća samo 140 milijuna dolara potpore, to jedan 1%. Ali na temelju tog iznosa, od toga se 81 e, milijun dolara e, koristi za podršku, za e, potporu cijenama i tako nastoje ovo narušavanje od 81%. To je zaista velika stopa narušavanja tržišne utakmice. Pitanje u vezi s Kanadom. Kanada ima minimalne cijene koje su iznad svjetskih cijena, ali samo mali postotak i to je zapravo ne plaćanje nego sustav e, minimalnih cijena garantiranih cijena i to je drugi sustav i razmjerno malog e, učinka. Gospođa McInnes, hvala lijepa e, na fleksibilnosti. Čudi me što neka ograničenja, klimatske promjene, voda, kvaliteta tla a nije među njima spomenut i rad. Ako gledate poljoprivredne sustave, sve je manje onih koji žele raditi na, na poljoprivrednim gospodarstvima. E, irska mljekarska poduzeća imaju problema naći radnu snagu za mužnju i e, pitanje je što to znači za opskrbu hranom. U zadnjih 12 mjeseci to je doseglo veće e, razine nego ikad prije. Dakle, treba malo razmisliti i o radnoj snazi. Dobro, hvala. Što se tiče projekta mjerenja održivosti, kada smo promatrali socijalnu održivost, gledali smo na kvalitetu življenja po percepciji poljoprivrednika. Oni su smatrali da gube autonomiju, da ima sve više programa, nadzora i to se doživljava negativno. Loše se utječe na socijalnu održivost. E, nedostatak radne snage postoji, to međunarodno može postati velik problem E, opskrba hranom u SAD-u i Kaliforniji se oslanja u velikoj mjeri na e, imigrante, na doseljenike i to postaje vrlo problematično i dovodi pod znak pitanja i etičnu stranu ove proizvodnje. E, I ja želim nešto dodati ne samo za poljoprivredu svi žele u Australiji živjeti u gradu i e, uživati prednosti grada, a ne u ruralnim krajevima. No lanac opskrbe e, za njega je teško pronaći kvalificirani radnu snagu. Postoje posebni programi e, upravo u tu svrhu, ali to je aktualan problem, slažem se. Evo, samo ću još dodat da ćemo vidjeti ubrzanje robotizacije i u poljoprivredi. Bardzo dziękuję Państwu. Proszę Państwa, dwa słowa komentarza. Ja sam još par riječi. Kratki komentar. Zajednička poljoprivredna politika, ne možem reći za nju da ne uzme u obzir određene situacije. Tu su neke isplate koje su povezane uz proizvodnju. Dakle, to je mogućnost koja postoji. Sve zemlje je ne koriste, ali ipak postoji. Moguća je ta pomoć za proizvodnju. I važna, ona predstavlja 30% prvog stupa i ozljenjivanja, a to ozljenjivanje ne tiče se malih eksploatacija. I uostalom stavlja se naglasak na zaštitu okoliša, tu postoje određeni zahtjevi. Tu se radi o sredstvima poreznih obveznika, tako da se ne može bilo što raditi. Situacija je drugačija sada nego što je bila u prošlosti. Tu su kritike o ZPP-u. Naravno, mi smo toga svjesni, čujemo kritiku. Naši prethodnici radili su na tome brojni ovdje prisutni su bili tu već u pretom sastavu i mislim da smo puno toga napravili među vremenu. Naravno, vjerojatno nismo ispunili sve što smo zacrtali, još uvijek je moguće mijenjati stvari. Eto, mislim da smo zaključili. Ovo je bila odlična razmjena mišljenja. Ponavljamo, ovdje sve ove argumente moramo imati na raspolaganju tijekom svih rasprava i jako često vraćaju se iste stvari na raspravu na našem odboru i moramo moći razgovarati i s drugim europskim i međunarodnim institucijama kako bismo zajednički mogli djelovati, kako bismo mogli objasniti što je zajednička potpredna politika. ZPP nije samo proračunska crta, to je puno više od toga, to je nešto se tiče potrošača, to je važan dio europskog proračuna, naravno, ali brojni misle Danas, na isti način kao što se razmišljalo prije 10 ili 20 godina, situacija uopće nije jednaka. Dakle, ja se pričam što ovdje eh, osobno eh, interveniram. Želim još jednom zahvaliti stručnjacima koji su došli. S velikim veseljem smo saslušali vaš doprinos. Sada ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. E sad, ne znam da li je to prijatna tema ili ne, na vama je da to procijenite. No, naša prijateljica Helen, koja već čitav niz godina radi u našem tajništvu, napušta naše tajništvo i prelazi u tajništvo odbora za transport. Želimo joj zahvaliti na svemu što je uradila uz nas i želimo vam želimo puno uspjeha u budućnosti. Želimo vam puno sreće na vašem novom radnom mjestu, a čim budete imali trenutak, dođite kod nas u odbor za poljoprivredu i uvijek ćemo vas sa veseljem primiti. Biće nam drago vidjeti vas. U svakom slučaju znajte da su naše ruke širom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 Još jednom velika hvala. Možete ostati s nama ukoliko nemate nekih drugih obveza, no naravno ako trebate poći, razumjet ću. Hvala vam. Hvala svima i uvjeren sam da ćemo imati drugih prigoda da se sretnemo nekim drugim skupovima, a sada vas pozivam da ostanete s nama kako bismo branili poljoprivredu i poljoprivrednike, jer poljoprivrednici su tu za potrošače, ono što je dobro za poljoprivredu, dobro je i za potrošače, dakle dobro je za sve. ko za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 S nama su naši gosti iz Mađarske i Njemačke koji su tijekom e, sastanka Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo 12. lipnja oni su govorili o deklaraciji o europskoj soji. Također su govorili o mogućnosti povećanja proizvodnje povrća. Naime, istina je da je pitanje proteina jako važno za prehranu, za prehranu ljudi, ali i za prehranu životinja. No, mislim da su oni ti koji ovome trebaju govoriti. Pozvali smo ih na temelju sugestije kolege Donano, koji, kao što znate, radi na izvješću koji se bavi tom temom. A sada ću odmah dati riječ gospodinu Donanovu kako bi nam predstavio tu temu, a onda ćemo dati riječ našim gostima. Dakle, vaš prijedlog usvojen od strane koordinatora iz tog razloga upravo tu temu imamo na dnevnom redu danas. Izvolite gospodine Donano. Hvala predsjedniče. Nadam se da ono što ću ja reći ne nije u suprotnosti onim što su stručnjaci rekli malo prije. Želim doista zahvaliti što su se odazvali na naš poziv i što su nam iznijeli, što će nam e, iznijeti svoje mišljenje o proteinima. Istina je da ovo pitanje je već odavno na dnevnom redu Europe, to govoreći, i danas se bavimo pitanjem proteina i u stočnoj ljudskoj ishrani to radimo, a da se ne osvrćemo na druge probleme s kojima se susrećemo u sektoru zaštite okoliša, klime i tako dalje. I to nam omogućuje danas da raz, zagledavamo pitanje proteina u Europi na način da to trebamo uključiti u jednu širu raspravu koja se tiče energije, jer proteini su od ključnog značaja za našu prehranu koristi ih se u biljnom i životinskom vidu i nalaze se u većini poljoprivrednih e, gospodarstava. Kako bismo zadovoljili naše prehrambene potrebe, naša poljoprivreda se pretvorila pod utjecajem ZPP-a, e, intenzificirana je, gospodarstva su se specijalizirala i imamo velike promjene tome. Što se tiče osnovnih sirovina koje su bogate proteinima, imamo tu veliki utjecaj na protoke, okoliš i klimu. Problem proteina je složen. Nalazi se između dvije važne teme na koje treba zadov... pružiti zadovoljavajući odgovor, dakle prehrambena sigurnost s jedne strane, a klimatska, klimatska pitanja s druge strane. Što se tiče prehrambene sigurnosti, Uvoz biljnih proteina važan je za prehranu stoke. Svjetsko tržište proteina povezano je uz soju i zadnjih godina to tržište se uveliko razvilo i do te mjere da bi, su, da bi u budućnosti, ukoliko se bude toliko promijenjalo, moglo izazvati određene krize jer imamo određene regije svijeta koje postaju sve veći potrošači proteina, osobito proteina od mesa. Želim skrenuti vašu pozornost na jednu stvar. Kina troši najveći dio soje na svijetu i koja se opskrbljuje kod najvećih proizvođača E, soje Brazil, oni su napravili politiku e, jamčenja njihove opskrbe, a to može u skoroj budućnosti ugroziti našu opskrbu sojom i drugih, jer oni izravno kontroliraju proizvodnju u Brazilu tako što masovno ulažu na licu mjesta u proizvodnju infrastrukture, transportne, zrakoplovne i preradu isto tako kako bi mogli upravljati tom proizvodnjom. Tome trebamo dodati da širenje proizvodnje soje u Brazilu vrši veliki pritisak na klimu jer se velikom brzinom krče amazonska šuma. Ne smijemo zaboraviti da većina proizvodnje iz Brazila temelji se na GMO, a što se ne koristi u većini europskih zemalja. Tu je zatim i, utjecaj na okoliš koji ne smijemo zanemariti jer azot je jako stabilan element, no iznimno je reaktivan kada ga se uvozi e, kao sintetičko gnojivo, ali tu su i kaskadni efekti. No, taj sintetično gnojivo proizvodi puno stakleničkih plinova prilikom proizvodnje, ali isto i korištenjem. Znate, e, staklenički plinovi, taj staklenički plin je 300 puta štetniji od CO2. Dakle, moramo dodatno vrednovati mahunarke, koje su jedine koje mogu koristiti azot u zraku. U našem, naš e, prehrambeni sustav ne može se zadovoljavati prilagodmama. Dakle, kako bismo riješili problem neravnoteža na lokalnoj razini, moramo u potpunosti ponovno osmisliti održivu poljoprivredu u kojoj će proteini ponovno dobiti pravo mjesto kako bismo imali dodatan manevarski prostor i kako bismo manjili ovisnost o poljoprivrednim proteinima. To porazumijeva da na europskoj razini napravimo ambiciozan program i na taj način promijeniti svoje proizvodne modele. Ovaj plan mora zadovoljiti brojne ciljeve, mora se baviti potencijalima koje pružaju mahunarke, koje s obzirom na svoje mogućnosti predstavljaju velik veliki, velike poljoprivredne potencijale. Moramo ciljati maksimalnu proizvodnju biomase, jer jedan dio nje može biti posvećen proizvodnju proteina. trebamo pomagati malim proizvođačima koji će biti voljni upustiti se u tu, u tu proizvodnju. Association céréalie, céréales légumineuses notamment. Engager les travaux de recherche sur la sélection de variétés. Trebamo se baviti istraživačkim radovima favorizirati poljoprivrednu preciznu poljoprivredu kako bismo prilagodili proizvodnju i smanjili e, bacanje hrane, podržavati sve vidove inovativnosti i primjenjenog istraživačkog rada. Treba razvijati logistiku, kapacitete pohrane i vidove prijevoza. Imamo više zajedničkih politika koje utječu na proizvodnju proteina i njih moramo pokrenuti kako bismo stavili, postavili mnoge europski plan za proteine. ZPP nudi određene mogućnosti već u tom prvom stupu, postoje dvije mjere, dakle isplate za ozlinjavanje i E, dugotrajne isplate, morali bismo ih e, vjerojatno malo prilagoditi kako bili još učinkovitiji, ali tu isto tako i stup za ruralni razvoj koji nudi čitav niz mjera kao što su poljoprivredno, poljoprivredno okolične mjere. Mimo ovoga svega možemo se propitivati glede budućnosti iz a o načinu kako dodatno pomoći eko sustavu uzgajajući mahunarki moramo, trebali bismo možda imati obvezne e, nacionalne e, norme kao što je to rađeno za proizvodnju meda mogli smo također e, i posegnuti za pomoći Federa. Pitanje javnih e, istraživanja je jako važno također, e, to je to nešto ono moguće da se ide dalje. Politika susjedstva mi se čini također važnom, jer u opasnosti smo da imamo deficit u proteinima, dakle zašto ne bismo surađivali s Ukrajinom, s kojom bismo mogli sklopiti sporazume skratit ću evo, svoje čitanje i prije što zaključim samo želim iskoristiti ovu priliku da kažem da sporazum iz 92. koji je potpisao i e, Međunarodna trgovinska organizacija mislim da je to nešto što je prevaziđeno e, jer ne odgovara današnjoj situaciji i potrebom zaštite e, za, od klimatskih promjena. Želim također reći da ću pomno saslušati sve kolege kako bih mogao omogati to izvješće. Mislim doista da postoje neki stavovi koji mogu biti divergentni, naravno, no uveliko sam se posavjetovao, sreo sam brojne dionike, gospodarstva, eksperimentalna gospoda, poljoprivredna gospodarstva, zadruge i sve one koji daju svoj doprinos proizvodnji proteina u Europi. I mislim da tu Postoje neke zanimljive ideje kako bismo mogli učiniti svoje, svoje potrebe za proteinima zadovoljavajućim i neovisnim na europskoj razini. takže jako pravozdavca. Pa evo, vi ste pokrenuli vaša inicijativa za ovaj sastanak, izvjestitelj ste. Dakle, evo, pozdravljam eh, viceministra poljoprivrede Mađarskoj i Šlana Nađa, a tu je i predstavnik Njemačkog ministarstva poljoprivrede, gospodin Neumann. Gospodo, imate 10 do 15 minuta riječ svaki. Poštovani predsjedniče odbora, zastupnici, dame i gospodo, gospodine Neumann. Velika mi je čast što danas zajedno s njemačkim prijateljima imamo priliku predstaviti deklaraciju o soji koju su nedavno potpisale 14 država članica. Smatramo da je izuzetno važno da naša poruka kroz zajedničku suradnju s vama dopre do što više građana Europske unije. Mislim da neću pretirati ako kažem da je Mađarsk sada na čelu inicijativa kada se radi o samoodređenju u području soje bez GMO-a i e, potpisivanjem deklaracije o uzgoju soje u Dunavskoj regiji i inicijativom Saveza Europu bez GMO-a smo učinili velik korak unaprijed. I kroz zajedničko mađarsku njemačku inicijativu 12. lipnja smo predstavili ovu inicijativu na Vijeću za poljoprivredu i ribarstvo, a 18. srpnja u stalnom predstavništvu Mađarske u Briselu e, sljedeće e, države su potpisale ovu deklaraciju, dakle Austrija, Finska, Francuska, Hrvatska, Poljska, Luksemburg, Mađarska, Italija, Njemačka, Rumunjska, Slovačka, i Slovenija. Dakle, ministri poljoprivrede ovih zemalja su potpisale deklaraciju. Smatramo da je to vrlo veliki uspjeh i naš zajednički cilj je da promicanjem proteinskih usjeva u Europi ostvarimo napredak po pitanju samodostatnosti u ovome sektoru. Dame i gospodo, e, Mađarska, u mađarskoj poljoprivrednoj politici je promicanje proizvodnje proteina od strateške važnosti kao i osiguranje izvora proteina bez GMO-a. Leguminoze igraju važnu ulogu u održivoj poljoprivredi, u sigurnosti opskrbe hranom, u ublažavanju klimatskih promjena te u zdravoj prehrani na kraju krajeva. Važno je osvijestiti europske potrošače o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i da ona između ostalog znači i upotrebu tehnologija koje će očuvati plodnost tla, koje ne zagađaju podzemne vode, uzimaju u obzir biološku raznolikost te doprinose očuvanju genetskih resursa u području uzgoja bilja i životinja. Ovaj novi aspekt proizvodnje znači i to da proizvođači moraju razumjeti dugoročne posljedice, odnosno trebaju shvatiti da ako se neće predržavati zahtjeva koji proizlaze iz održive poljoprivredne proizvodnje, onda će ih to dovesti u nepovoljan položaj u smislu tržišnog natjecanja. Uvjereni smo u to da budućnost konkurentnije i održive proizvodnje hrane leži u proizvodnji bez GMO-a. Kako bi osigurali temelje proizvodnje hrane bez GMO-a, pokrenuli smo proteinski program u okviru kojeg leguminoze igraju važnu ulogu. Sigurno ste upoznati s činjenicom da je e, vrlo važna komponenta ozeljenjavanja, a jedan od osnovnih stupova ozeljenjavanja je i sigurna proizvodnja hrane i e, uzgoj biljaka koje ne e, emitiraju dušik. I u isto vrijeme poljoprivrednici koriste izuzetno povoljan učinak prethodnog uzgoja, odnosno poboljšava se fizička i biološka svojstva tla, te se povećava sadržaj hranjivih tvari u samom tlu. Tu je važno spomenuti da je Europska komisija na ekološki značajnim površinama uvela ozbiljna ograničenja, naime radi se o zabrani korištenja uobičajenih sredstava za zaštitu bilja. Cilj je poboljšanje ekološkog učinka, te da se maksimizira učinak ekologizacije, odnosno ozeljenjavanja na biološku raznolikost. Zabrana korištenja uobičajenih i sredstava novim ekološkim površinama može dovesti do promjena u proizvodnji proteina. No, e, Mađarska od 2015. umjesto 3,5% sada koristi i 13% iz programa potpora za potpore vezane uz proizvodnju. Osim toga, sada možemo izdvojiti daljnjih 2% za potpore vezane uz uzgoj proteinskih usjeva, koji se dijeli na vlaknaste i na zrnaste. U Mađarskoj se dakle ovaj okvir 13 plus 2% koristi u punoj mjeri. I povećanje proizvodnje soje bez GMO-a je nešto čime se pozabavilo i Mađarsko poljoprivredno ministarstvo 2013. Tada je u svoj nacionalni proteinski program kako bi se povećao udio proteina bez GMO-a. Mađarska se pridružila inicijativi gdje se govori o tome da je Europi potrebna nova i sveobuhvatna politika u području proteinskih usjeva. Potrebna nam je politika koja će bolje koristiti domaće izvore te koja će predstavljati pravu protutežu velikom uvozu iz prekomorskih zemalja. I naš program se također e, bavi i alternativnim biljnim vrstama koje se mogu koristiti kao krmivo, bogato proteinima. Naime, deklaracija o soji također e, govori o takvim vrstama i naglašava pozitivan učinak takvih alternativnih vrsta. E, kada smo govorili o prvom nacrtu, E, nisu bili sadržani svi elementi e, kao danas, ali danas je ta deklaracija proširena i to je u skladu sa mađarskom strategijom, odnosno sa potrebno se iznađu alternative, primjerice Lucerna e, i repica ili neke druge biljne vrste. Korištenje raspoloživih sredstava je nešto, e, pri tome se moramo dakle, voditi za potrebama europskog tržišta, a isto tako i e, moramo uzeti u obzir sve veći broj potrošača koji žele proizvode bez GMO-a. Osim toga, vrlo je važna i održiva poljoprivreda, zatim e, diversifikacija proizvodnje, zatim smanjenje rizika od e, bolesti i tako dalje. I s obzirom da ove alternativne biljne vrste vežu dušik, e, smanjuje se emisija dušika. I ova deklaracija o soji sadrži čitav niz vrlo važnih ciljeva. Naime, jedan od važnih ciljeva je da se bolje koriste raspoloživi resursi. Zatim tu su i neke poljoprivredne mjere koje podupiru korištenje inovacija, razvijanje logistike, prerade i razvoj tržišta. Osim soje, ova deklaracija će nam biti od pomoći i u oblikovanju boljeg razvoja ruralnih krajeva. Zatim što se tiče prerađivačke tehnologije, tu su nam potrebna još istraživanja kada govorimo o konkurentnosti europske proizvodnje naspram uvoza soje iz prekomorskih zemalja. Dakle, sada ću istaknuti e, neke od najvažnijih elemenata ove deklaracije. Dakle, prije svega Govorimo o alternativnim krmivima, razvoj novih receptura za proteinska krmiva i primjena novih tehnologija. Osim toga potrebno je informirati potrošače o postojećim sustavima certificiranja proizvoda bez GMO-a. Zatim e, potrebno je koristiti alternativne usjeve poput repice, suncokreta i tako dalje. Osim toga želim još nadodati da je naša strategija proširena za jedan vrlo važan element. E, prošle godine smo stvorili pravne temelje za certificiranje proizvoda bez GMO-a, a u rujnu smo i uveli takvu oznaku i to će naravno doprinijeti e, poboljšanju u lancu opskrbe hranom. Zatim još jedan važan stup su inovacije i istraživanja. Želimo kartirati sve mogućnosti. Vrlo je važno naglasiti da oplemenjivanjem novih vrsta sa sigurnim prinosom i prikladne veličine e, stvaramo nove mogućnosti, ali tu postoji potreba za ozbiljna istraživanja. E, tako nešto su primjerice tehnologija uzgoja alternativnih proteinskih usjeva, zatim razvoj receptura za proteinska krmiva, razvoj prerađivačke tehnologije i uključivanje domaćih proteinskih usjeva u postojeće recepture te provedba potrebnih testova. Sve navedeno igra odlučujuću ulogu u tome da se GMO soja izostavi iz pot postojećih receptura za krmivo. Jako je važno da se rezultati istraživanja primjereno primjenjuju i u okviru savjetovanja poljoprivrednika može se osigurati prinos koji je u skladu sa poljoprivrednim površinama, kada govorimo o plodoredima i tako dalje, te se mogu koristiti ekološke prednosti proteinskih usjeva. I na kraju dopustite da naglasim da je Mađarska odlučna u provedbi programa za kvalitetne proteinske usjeve bez GMO-a. Uvjeren sam kako Mađarska može doprinijeti održivoj i otpornoj europskoj poljoprivredi, te na dugoročnom planu također može pridonijeti i smanjenju ovisnosti o uvozu soje iz Južne Amerike. Vjerujem da je i Europski parlament također odlučan u ostvarivanju ovih ciljeva, te bih zamolio uvažene zastupnike da nam pruže aktivnu podršku u usvajanju dotične odluke. Od Europske komisije pak tražimo da svim raspoloživim sredstvima podupre ovaj proces. To nam je obećao i povjerenik Hogan na prethodnim sastancima Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo i nadam se da će to i uroditi plodom. Hvala na pažnji gospodine. Gospodine predsjedavajući, poštovani e, članovi odbora, dame i gospodo. Njemačka pozdravlja inicijativu ovog odbora za poticanje proteinskih usjeva. Dakle, poštovani predsjedavajući, Gospodine Nađ, dame i gospode, Njemačka pozdravlja ovu inicijativu za poticanje proteinskih usjeva i također želi naglasiti da postoji velik interes. E, želim još e, nadodati nešto uz prezentaciju gospodina Nađa. Dakle, ovom deklaracijom o svoji mi smo naveli mjere kojima se želimo boriti protiv e, sve manjih proteinskih usjeva. Prije svega su nam iduće stavke važne. Dakle, želimo poticati uzgajivače bilja u razvijanju, razvoju e, lokalnih, autohtonih sorti. Zatim, želimo pružiti potporu optimiranoj proizvodnji krmiva, zatim informiranje potrošača o izvorima proteina. Također želimo pružati veću podršku kada se radi o certificiranju uvoza soje jer e, sve veći uzgoj leguminoza doprinosi održivoj poljoprivredi u Europi. Također leguminoze proširuju uske plodorede. Dakle, leguminoze imaju čitav niz pozitivnih učinaka na klimu, na tlo, na bioraznolikost, za razliku od e, repice, no, leguminoze još uvijek nisu dovoljno konkurentne na tržištu i zato u Njemačkoj i Europi još nisu etablirane unutar plodoreda. Zatim, uzgoj životinja u Europi, njemu je e, potrebno više održivih izvora proteina. Uvozimo velike količine GMO soje, a to nailazi na kritiku zbog negativnog učinka na šume, prije svega u Južnoj Americi. Mi očekujemo od Europske komisije da izradi prijedloge za europsku proteinsku strategiju i u tome ćemo joj vrlo rado pružiti podršku. U Njemačkoj smo već otišli korak dalje i od 2012. postoji nacionalna strategija za proteinske usjeve. U Njemačkoj smo u roku od nekoliko godina uzgoj uspjeli udvostručiti od otprilike 80.000 hektara na 200.000 hektara. A ono što nas brine u tom kontekstu je odluka komisije i Europskog parlamenta da u buduće proteinski usjevi e, više ne smiju biti tretirani sredstvima za zaštitu bilja na zaštićenim zelenim površinama u okviru ozeljenjavanja, a s obzirom e, na ZPP za 2020. o tome još potrebno raspraviti sa Europskom komisijom. Od 2012. u Njemačkoj također postoje istraživački projekti u području uzgoja i prerade leguminoza tu smo uveli čitav niz poticajnih mjera. Osim toga imamo demonstracijske mreže diljem Njemačke kada se radi o bobu i drugim vrstama i tu olakšavamo transfer znanja. Osim toga smo osnovali jednu platformu za dijalog sa dionicima iz e, svih sektora poljoprivreda kako bi što e, više raširili poticanje promicanje leguminoza. U Njemačkoj od 2014. do 2020 imamo 24 milijuna eura poticaja na raspolaganju i radovalo bi nas ako bi to poslužilo i drugima kao model i rado ćemo pružiti potporu Europskoj komisiji. Puno hvala. Po bardzo obšarje prezentaciji pana posla, pana ministra, pana direktora. Hvala vam na ovim izlaganjima, gospodine Donano. hvala dvojice stručnjaka iz Njemačke i Mađarske. A sada minut do dvije svako ima pravo na riječ i pitanje, jer u suprotnom nećemo moći obratiti o preostale teme. Dakle, prvi gospodin Loazo. Jedna minuta. Hvala predsjedniče, evo svi znamo ovdje da je Europska unija prvenstveno ovisna o američkom kontinentu glede opskrbe proteinima, ništa, ništa nisam izmislio, dakle svoje od ključnog značaja za prehranu naše stoke. No, premalo je proizvodimo, osobito u Francuskoj, kako bismo zadovoljili svoje potrebe, bili neovisni. Dakle, ta ovisnost je suprotna izvornom europskom cilju koja je imala, koji je bio prehrambena neovisnosti. ta ovisnost je jako opasna i to je jedna, jedna od posljedica brojnih izdaja E, sporazuma iz Blair House-a, iz, potpisan između SAD-a i Europske unije, koji je namjerno na Dakle, očito zakočio naš proizvodnju. Kao što znate, Francuska je veliki uvoznik, ali bi mogla proizvoditi više svoje kada bi joj to Europska unija dopuštila, ali tome nije tako. Naša ovisnost o biljnim proteinima, dakle, ne, neovisnost je moguća, ali zato je potrebno dakle da proteinske usjeve, kozu i slične razvijamo i mogli bismo razviti neovisnost Francuske biljnim proteinima kada bismo bili suvereni u našoj zemlji, što nažalost nije slučaj u danas u Francuskoj. No Europska unija se gubi sve više i više i napušta svoju suverenost, potpisuje međunarodne sporazume koji upravo spriječavaju bilo kakvu autonomiju i ponovno osvajanje našeg tržišta usprkos preferenciji zajednice. Dakle, pitanje je sljedeće. Što namjeravate poduzeti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 Pa, upravo nam se obratio autor deklaracije, oni nemaju šta reći. Dakle, komisija i vijeće trebaju o tome se očitovati. Gospodine Hausling, izvolite. Hvala lijepo na ovim prezentacijama. Izvješće o proteinima komisije već dugo čekamo, odnosno strategije. 2010. imao sam čast biti izvjestitelj, ali od onda se nije baš mnogo toga dogodilo, sasvim naprotiv. E, sporazum Mercosur bojim se da je zapravo zabetonirao status quo. Ništa se ne događa kako bi Europa išla za vlastitom strategijom. I to treba konstatirati. Osim sporazuma House koji je također već zapravo odavno zastario. No, smetaju me dvije stvari. Kao prvo, stalno se govori samo o soji, ali to je samo jedan dio. Imamo drugih mahunarki koje treba promicati posebno za sjeverne zemlje. I to treba uključiti u cikluse poljoprivrede. E, ako ćemo to samo nadomjestiti kao i u Južnoj Americi, e, to bi bilo pogrešno. Moramo reći svaka gospodarstvo mora imati 10% mahunarki. Drugo, mi samo govorimo o površinama koje su ekološki značajne, ali to je samo jedan aspekt. Moramo ići i daleko šire od toga. E, naravno, ja mislim da je uzgoj soje i leguminoza mogući bez pesticida. I posljedna točka, tu pitam gospodina Nojmana, e, članice imaju različite strategije. Mađarska primjerice vezanim plaćanjima e, unapređuje uzgoj. Zašto to Njemačka ne čini? Čini se da je to uspješan put, kako bi se ukupno e, unapređivale e, proteinske zemlje. 16 država članica to čini, zašto to ne čini Njemačka? Ne bi li i to bila šansa? Gospodin Agiu. Hvala lijepa. E, govorimo o problemu Europske unije jer mora uvoziti 30 milijuna tona soja kako bi se hranile, e, hranila stoka u skladu sa zahtjevima za proteinima. Ali e, zapravo si e, štetimo na svim frontama. Kao prvo zato što miješamo soju sa i bez genetski modificirane soje. Dakle, teško je uzgajati ne genetski modificirane soje. Čuo sam rumunjske poljoprivrednike koji ih koriste. Ja rečeno im je kada budete ušli u Europsku uniju, onda to više nećete smjeti. I bilo im je teško i odustali su na kraju. Zatim govorite i o drugim vrstama ahunarki i lupinama i tako dalje. E, to su 16% suhe tvari, a 40% ima soje, daleko velika površina i tu si škodimo na drugoj fronti jer kažem jer e, imamo emisiju otrovnog e, dušika i zapravo se svi štetimo na svim frontama i stranama. Hvala predsjedniče. Evo želim najprije zahvaliti i čestitati i Mađarskoj i Njemačkoj na ovoj inicijativi, jer konačno, evo, dakle, puno je bilo riječi o tome, a sada imamo konačne konkretne mjere i to je ključnog značaja. Već odavno govorimo o proteinskom planu, no tu nije samo soda, ali ono je ključnog značaja i mislim da na temelju izvješća kolege Noa moramo iskoristiti ovu dvostruku inicijativu kako bi konačno inicijativa se uhvatila koštac ovim pitanjem i napravila, iznijela e, stvaran, realan prijedlog u narednim mjesecima u trenutcima kada se Kina prisvaja proizvodnju proteina, mi na razini Europske unije ne možemo ne anticipirati ništa jer tu se radi o našoj budućnosti, naše prehrambene e, neovisnosti, sigurnosti. Dakle, ono što ste vi inicirali i morate nam omogućiti da zajedno s parlamentom e, zahtevamo od e, komisije da e, konkretno poduzimamo ono nešto na razini Europske unije glede neovisnosti i proizvodnje proteina. Hvala. Puno hvala na ovim izlaganjima. U Bavarskoj već od 2012 smo započeli sa ovom strategijom uzgoja soje u Dunavskom području i raduje me da sada na europskoj razini radimo na proteinskoj strategiji. Što se tiče e, mahunarki i boba, mislim da tu postoje jako, pun, jako velik potencijal i moramo e, misliti na samodostatnost. No, unatoč tome mislim da što se tiče krčenja šuma diljem e, svijeta, ne možemo puno učiniti na temelju svoje strategije. Mislim da će države Merkosura vrlo brzo početi prodavati svoju robu Kini i tako dalje. Stoga tu se ne nadam baš previše, ali ipak je za Europu vrlo važno da mi svoje proteine sami proizvodimo i bilo mi je drago čuti, gospodine Neumann, to što ste rekli da što se tiče ozeljena, ozeljenavanja, da e, ovdje kada se radi o ekološkim površinama i zaštiti bilja, e, tu nam možete i tekako pomoći. Upravo vodimo trijalog i znate da je Europski parlament e, izgubio. Ovdje nekoliko je samo glasova nedostajalo dakle nismo imali e, većinu i mislim da nam još uvijek možete pomoći na način da stajalište vijeća u ovom postupku skupne uredbe također iznesete i nadam se da ćemo polučiti dobar rezultat i da ćemo na kraju usvojiti proteinsku strategiju na europskoj razini. Puno hvala. Herr do ministre Noć, gospodine e, načelniče uprave Nojma, Drago mi je da ste ovdje iskazali stav. Ovo je najbolja strategija za proteino koju smo imali, ali odnosi se na ekološke e, značajne površine. Dakle, tamo se može 300 tisuća hektara e, uzgajati bez emisija ako želimo ponovno uzgajati na 3000 hektara, plaćamo subvencije od 200 e, milijuna, za to je potrebno 60 milijuna. E, trebalo bi revizorski sud provjeriti nije li to bacanje hrane. To su milijuni e, novaca poreznih obveznika. Mislim da je hitno potrebna izmjena, moramo vraćati stvari u red. Prije tjedan dana bio sam kod jednog većeg poljoprivrednika u Bavarskoj. Imao 45 hektara e, leguminoza sa 200 milijuna e, tona e, prinosa. Sad se vraća na onaj međuplodored i to će sve dolaziti iz Južne Amerike preko oceana. Bavarsko radio je rekao da 15 e, velikih brodova ima veću emisiju nego 500 tisuća, nego 40 milijuna automobila. I zaista ne razumijem zašto se te graničarste, ta zrnasta leguminoza žele uzgajati. Hvala lijepa. Ovo je vrlo zanimljivo. Očito ima smisla proizvoditi vlastite proteine, ali pitanje je kako to možemo učiniti. Treba jasnije specificirati da jedan, jedna bjelančevina nije nužna isto kao druga. Ako govorimo o zamjeni sojom graškom, onda to nije adekvatna zamjena jer u soji imate aminokiselina, a grašak to ne daje, znači morate onda e, davati drugu bilančevinu. Što se tiče proteina koji bi imali isti učinak kao soje, e, zanimaju me primjeri, naravno su lupine dobre, ali koji su još tu drugi primjeri, jer protein graška nije isti kao e, protein soje. Hvala lijepa. Vrlo kratko, ovo je pitanje o kojem dugo raspravljamo. Imamo realnost koju ne možemo zanemariti. Potrebno je više proteinskih usjeva, ali istodobno e, smo spomenuli i ograničavajući čimbenik kod proizvodnje soja, a to je potrebna temperatura za dobar uzgoj. Nemaju sve države dobru klimu za uzgoj soje. Ne bi li stoga bilo bolje da komisija kaže one države članice koje imaju klimatske uvjete za proizvodnju soje dobit će e, poticaj. jer nije normalno reći poljoprivrednicima u EU da, da je splaćamo poticaj za uvoz. Pokušat ću biti što kraće. Gospodine predsjedavajući, kao prvo moramo naglasiti da ćemo onda samo napraviti grešku ako ćemo govoriti samo o soji. Dakle, mi ne govorimo ovdje samo o soji, već govorimo o proteinima. Dakle, govorimo o novom programu za proteine za cijelu Europu. Jer ako govorimo samo o soji, onda su naše mogućnosti puno uže i nećemo uspjeti druge države članice uvjeriti u to da je soja, odnosno uvoz soje zamjenjiva. Jer to je naš krajnji cilj. Mi želimo zamijeniti soju iz uvoza sojom, odnosno proteinima iz vlastite proizvodnje. Dakle, mi u svakoj pojedinačnoj državi moramo odrediti posebnosti i pod kojim uvjetima možemo proizvoditi proteine. Jer e, ponegdje je bob e, najbolja mogućnost, e, negdje lucerna, a negdje soja. No, ja vam savjetujem i to je bit ovog sporazuma da skupimo svo znanje na hrpu Dakle, da udružimo sve kapacitete u istraživanju, kada govorimo o plemenjivanju i tako dalje, i da ne bude više upitno gdje ćemo proizvoditi soju. Prije smo u Mađarskoj mogli proizvoditi samo na jugu, ali danas i na sjeveru možemo proizvoditi neke vrste soje. Dakle, moramo iznaći alternativne mogućnosti u svakoj pojedinoj, pojedinoj državi kako bismo bili uspješni. To je vrlo ozbiljan zadatak i to je u stvari peh uzgajivača životinja i sve alternative soji imaju nekakav deficit, barem do sada, ali sada se onda moramo pozabaviti i pitanjima kako možemo proteine za krmiva uključiti, kako možemo aminokiseline, barem amino kiseline, triptofane i tako dalje, staviti u te nove alternativne vrste. Svaka država zasebno ne može puno učiniti, ali ako se udružimo sa uzgajivačima, potrošačima i tako dalje, bit ćemo puno uspješniji. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega, danas smo govorili o nekoliko pitanja i mislim da je vrlo važno reći da uzgajivači bilja koriste čitav niz bilja, e, biljaka, širok spektar, tako i bobi, tako grašak i tako dalje. I to je potrebno uzeti sve to u obzir. zato već nekoliko godina intenzivno surađujemo sa uzgajivačima bilja i podupiremo ih u razvoju takvih novih alternativnih vrsta. Što se tiče doprinosa E, mislim da tu ne možemo govoriti da su e, ove nove vrste konkurentne i zato moramo promisliti o tome kako možemo poljoprivrednike potaknuti da proteinske biljke uzgajaju i već 2010. smo mi stoga odlučili da ne možemo više uvoditi neka nova pravila za nove biljne vrste. Što se tiče transparentnosti, u Njemačkoj je situacija takva da mnogi potrošači žele da su životinje bile hranjene domaćim krmivom, Dakle, što se tiče uvoza iz Brazila, iz Amerike, mi ćemo ih moći zamijeniti samo u određenom dijelu, ali isto tako je važno da imamo dvije stvari paralelno. Dakle, da s jedne strane imamo domaće proteinske vrste, a s druge strane je tu i soja koja je uvezena, ali ona mora biti certificirana, ona mora biti održiva. Sve u svemu mislim da je vrlo važno da imamo jedan europski okvir kako bi e, dobili bolja plaćanja po hektaru. Bardzo dziękujemy panie ministrze, pa dyrektorze. E, prosimy. Hvala ministre, hvala direktore. Tražimo od vijeća i našeg tajništva da nam dostave tu deklaraciju na različitim mjesecima kako bismo mogli dobiti dodatne informacije. No, svakako ćemo se ponovno vratiti ovoj teme u buduće. Da li izvjestitelj želi još nešto reći? Evo, budite kratki, molim vas. Ne, samo želim zahvaliti našim gostima koji su nam samo na raspolaganje jako zanimljive informacije. Naravno, ne, nije tu samo soja, u pravu ste, tu su i druge mahunarke, trebamo prilagoditi, trebamo se prilagoditi klimi, područjima, dakle da države članice budu međusobno, da se međusobno dopunjavaju. Komplementarne da budu. Hvala svima. Sada ćemo brzo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Kao što znate, komisija radi na godišnjem izvješću do o godišnjem izvješću o radu ZPP-a. Mojmo predsjednika samo da primakne mikrofon jer, mikrofon jer ga se slabo čuje. Dakle, tu se radi o izvješću koje je od osobitog značaja za naše opće smjernice. Tu je s nama generalni direktor eh, DG Agrija, Ježe Plava i daćemo mu riječ. On je on se pristao odazvati našem pozivu kako predstavio ključne linije naših e, linija. Dakle, evo, gospodine direktor, vidim da ste evo tu daleko, usred svoje delegacije, što naravno neće značiti da ćete biti daleko od nas u svojim deklaracijama, ne budete sigurni, do toga je nama jako stalo. Hvala vam predsjedniče, da, istina je da smo malo daleko, ali načelno DJ Agri doista jako blisko surađuje sa odborom za poljoprivredu, tako da se nadam i vjerujem da će tako biti i narednih mjeseci i godina svakako. Veliko mi je zadovoljstvo što mi je pružena prilika predstaviti vašem odboru naš novi, naše novo izvješće, godišnje izvješće o radu 2016. godine. Već 2016. godina, dakle godina na koju se tiče izvješće, učinak dodane vrijednosti Europske unije bila je pod analizom. Rekao bih da je moja namjera ne predstaviti cijelokupni dokument koji je jako opširan, detaljan. Već eh, bih se rađe bavio nekim elementima koji se rade dodanom vrijednosti, europskom dodanom vrijednosti naših politika. Tu ima puno rasprave o obvezama koje se tiču europskog proračuna, ciljevima usklađenim sa proračunskim ograničenjima, dodana vrijednost je od ključnog značaja za budućnost Europske unije i europskog proračuna. Dakle, ova tema nas po no želim reći da ću ograničiti svoje izlaganje na godinu 2016. jer izvješće se tiče postignuća, ostvarenja i razvojne politike iz 2016. godine. Dakle, tri elementa će biti predstavljena. Prvo, e, najveći učinci 2016. Zatim, kako je politika e, na terenu djelovala, imajući na umu ključni prioritet predsjednika Junkera. I treće, uvjerenja o valjanom korištenju sredstava iz ZPP-a. E 2016. godina, svi mi ovdje prisutni znamo što se tada događalo u ovom razdoblju u poljoprivredi, u prehrambenom sektoru, općenito govoreno, no ipak treba podsjetiti da je provedba zadnje reforme se više ožurbavala. ozemljavanje je već bilo u drugoj godini provedbe. Države članice provele su tu novu politiku bez povećanja stope pogreške. Novi svjetski program razvoja ruralnog razvoja bio je u prvoj godini, a izvršenje proračuna je tek uspješno. Evo dao bih vam par primjera 2016. godine imali smo 90, e, ispunili smo 98,1% e, izravnih e, plaćanja, a 2016. godine iz razdoblja 2014-2015, dakle 2016. smo potrošili 16 milijardi eura iz zadnjeg razdoblja za ruralni razvoj. To je više od 16%, što je puno bolje od prosjeka u okviru te FC obitelji dakle fonda za europski strateški strateško ulaganje koje doseže razinu od 4%. Dakle, uveli smo pojednostavljivanje za delegirane i provedbene akte i za temeljne akte radimo na Omnibus programu koji je zapravo prošle godine tek na temelju prijedloga komisije spomenuo bih neke aspekte podnastavljivanja. Dakle, podsjećam na sustav žutog kartona koji je uveden, koji olakšava život korisnika, poljoprivrednika, odnosno uzgajivača. Možemo također reći da smo uspješno prevladali i tržišnu krizu, osobito u sektoru mljekarstva, prethodne dvije godine radili smo na dva paketa mjera za pomoć i cijena mliječnih proizvoda se ponovno počela stabilizirati. Od rujna 2016. godine potrošili smo otprilike milijardu eura na sektor e, mljekarstva. Umeđu vremenu komisija je uspješno zaključila pregovore s Kanadom oko CETE i radimo na sljedećem koraku za lanac prehrambene opskrbe. Imamo radnu skupinu za tržište koja radi na tome. Imamo, smo objavljivanje modernizacije i funkcioniranja ZPP-a. Naravno, e, lanac opskrbe je nova inicijativa komisije ali važna, važnim dijelom toga se bavi u e, omnibusu. mi ovdje ne spominjem druge politike, trgovinske sporazume do kojih je došlo kasnije tijekom godine. Mislim da je važno spomenuti i sporazum e, s Japanom koji je tada vođen, koji je zaključen tek u srpsnju ove godine. Sada bih e, prešao na rezultat na rezultat naših politika. Dakle, politika se bavila e, jamčenjem rezultata i europskim dodatnim vrijednostima i mi imamo dobre dokaze da ZPP funkcionira. Kao što vidite na ovom grafikonu, zelena linija se približila plavoj liniji koju predstavlja dakle tržište. Koji je mogući zaključak? Pa, jedan, jest, jedan od mogućih zaključaka je da je sektor poljoprivrede konkurentan usprkos tome što nismo davali e, što nismo davali sredstva za refundiranje troškova izvoza. Usprkos tome mogli smo izvoziti na međunarodna tržišta i na ovom sada grafikonu vidite da je naš izvoz jak i da je bio u zadnjih 7 godina. Ostvarili smo i nove rekorde u izvozu 2016. godine, 130 milijardi eura. Kako je važno imati na umu da smo u 2010. godine imali samo 2,6 milijardi eura pozitivne bilance, trgovinske bilance, izvozne bilance, nakon toga smo imali čak i negativnu bilancu, a sada imamo skoro 20 milijardi eura pozitivne trgovinske bilance, što predstavlja velik dio ukupne trgovinske bilance dobara u Europskoj uniji. Također vrijedi spomenuti da od deset najvećih izvoznika su iz država članica Europske unije. Naravno šest najvećih izvoznika, eh, ovdje mislim na izvoznike poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Ovi grafikoni, kao što rekoh, ukazuju na to da je europski sektor poljoprivrede konkurentan i tržišno orijentiran, što je temelj naših e, zadnjih i prethodnih reformi i dakle sada vidimo da je to sve urodilo plodom, odnosno rezultatima. Zapošljavanje. Mislim da je zapošljavanje važno u razdoblju na e, koje osvrćemo jer se tu traži sve veći broj radnih mjesta i gospodarski rast. Znamo da poljoprivreda potiče odnosno predstavlja otprilike 44 milijuna radnih mjesta u poljoprivredi, sektor prerade prehrambenih proizvoda i tu su i drugi, tu je, tu je i malo prodaje. Dakle, to predstavlja velik dio europskog gospodarstva. I ukoliko analiziramo prihode proizvođača, odnosno poljoprivrednika, vidimo da je došlo do nekog porasta od 2013. godine. to me tako prvenstveno zbog određenih slabosti u sektoru mljekarstva i onda smo 2015. godine reagirali Sklapić sporazum o skladištenju, planiranju i fleksibilnosti i avansirali smo izravno plaćanje. Ako nastavimo ocijeniti utjecaj naših politika, moramo tu ocjenu temeljiti na određenim pokazateljima. Tu imam čitav niz e, izlaznih e, indikatora, indikatora koji se tiču rezultata, ali ovdje govorimo o ključnim političkim indikatorima. Jedan od elementa koji je jako važan e, za budućnost jest dostupnost, odnosno pristup poljoprivrednika širokopojasnom internetu, a ovaj grafikon pokazuje da su da je stanovništvo ruralnih područja ima sve bolji pristup širokopojasnom internetu. Sada je pokrivenost iznosi 93% domova, što je jako visoko no ako govorimo o viskoprometnom internetu zadnje generacije, onda tu se kaska jer se bilježi samo 40% pokrivenost e, teritorija. Mi želimo poboljšati ovu situaciju koristeći koordinirane napore i drugih e, fondova kako bi se omogućilo europskim farmama da bolje da imaju bolji pristup internetu. Jedan aspekt e, gledanja naše politike koji je jako važan koji i izlazi iz poljoprivredne zajednice jest kako se nosimo sa ekološkim ciljevima, ciljima zaštite okoliša. Dakle, nastavimo biti precizni sa ključnim političkim pokazateljima koji su tijekom godina omogućavali da se sagleda koji je stvarni utjecaj naše politika. Jedan od važnih pokazatelja jesu emisije stakleničkih plinova koji se proizvode u poljoprivredi. I na ovom grafkonu vidimo da i dalje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi bilježi pad. Taj pad bilježimo već 14 e, godina od 1990. To je godina najviše proizvodnje e, emisije stakleničkih plinova kada je dosezla 1,23% godišnje. Dakle, ovo je važno spomenuti jer ovo postignuće ostvareno je i usprkos tome što bilježimo porast, povećanje proizvodnje prehrambenih proizvoda u EU. To je nešto sigurno jako važno svim zastupnicima odbora za poljoprivredu. No, želim vam reći da smo dobili preliminarne rezultate provedbe programa oznjavanja, jer razdoblje primjene je jako ograničeno. Imaćemo još neke dubinske analize iduće godine, već, no već znamo da 77% zemlje u EU pokriveno je radom na ozemljivanju. To predstavlja 40 14% obradive zemlje, no nakon što se primjene primjeni koeficijent, redukcijski koeficijent, to je još manje, ali kada se govori o obradivoj površini, onda to predstavlja 14%, a 25% je pod ugovorima za klimatski pozitivno nastrojenim mjerama i ugovorima. Naravno, stvarali smo spektakularne rezultate u sektoru ekološke proizvodnje. Tu više od 6% poljoprivrednih zemljišta je namijenjeno ekološkoj proizvodnji. Vjerujem dakle da se ovi rezultati ukazuju na činjenicu da što se tiče zaštite okoliša, naše politike već ostvaruju dobre rezultate. No, naravno, trebamo iskoristiti sve mogućnosti da to još dalje osnažimo i maksimalno iskoristimo ZPP u cilju ostvarenja održivih ciljeva razvoja i ispunimo ciljeve za 2030. Kao što znamo, poljoprivreda će biti dijelom sporazuma COPA e, 21 za klimatske promjene. Dakle, pred nama su veliki izazovi. Međutim, usprkos ostvarenom napretku, suočavamo se sa velikim izazovima. Jedno od područja velikih izazova jest bioraznolikost. Prema trenutnim pokazateljima tu se bilježi i dalje izgleda pad. I sve veća javna zabrinutost i izražava se sve više kritika zbog neostvarenih e, pozitivnih rezultata u tom polju. Kakvoća vode u rijekama se poboljšava i to od 2005. godine. I tu vidimo da se nitrati iz zemlje prenose u podzemne vode i za to je potrebno razdoblje od 10 godina. Dakle, vidimo da je utjecaj naših politika tu. No, moramo imati kvalitetne pokazatelje kako bismo mogli to sve ocijeniti. Vrijedi također spomenuti da prikupljanje i obrađivanje podataka je jako skupa aktivnost, a neke države članice, a države članice su zato zadužene, dakle neke od njih u razdoblju gospodarskih e, teškoća nastoje smanjiti sve svoje troškove i između kojih i troškovi koje predstavljaju i prikupljanje informacija o tlu i mi na to želimo upozoriti. Evo zaključno, dakle sve što je ostvareno želim na to dodati još nešto što sam rekao u samom početku, dakle naše politike dobro funkcioniraju. Mjere učinkovitosti ovih eh, mjera su i stope greške, a to je ono što čime se bave razni odbori, neki drugi odbori ovog parlamenta, osobito odbor za e, nadzor, no ovdje e, stopa pogreške je jako niska, dakle u razini u razini značajnosti prihvatljivog rizika. I mi smo otkrili i Dakle, zahvaljujući, dakle, kad uzmemo u obzir korektivne kapacitete, onda možemo u potpunosti zajamčiti da više od 99% sredstava iz EPP-a se ispravno koristi. Dakle, u okviru ZPP-a potrošili smo 57 milijardi eura u financijskoj godini 2016. Stopa razin e, pogreške je procijenjena na 2,46% e, za cijelokupni ZPP. Za izravna plaćanja iznosila, iznosila je 2, 2%, a oni predstavljaju 75%, 78% tog eh, cjelokupnog proračuna, dakle eh, financijsko rukovodstvo i menadžment su obavili dakle jako dobar posao. Evo da popunimo u sliku, želim spomenuti financijsku korekciju i povratak sredstava od korisnika. Ono, to je ono što nazivamo korektivnim kapacitetom. Dakle, taj korektivni kapacitet iznosio 2 posto što znači da procjenjena konačna mogućnost greške bila je 0,43% rashoda. Dakle, tih 57 milijardi eura ukupnih iznos koji predstavljaju rizik, eh, predstavljaju, otprilike 200 milijuna eura. Ja mislim da je to jako dobar rezultat imajući na umu koliko je ta politika kompleksna, složena i da si imajući na umu da se radi o početku razdoblja provedbe. Naravno, kada se pojavi problem, onda mi identificiramo grešku, rezervaciju unesemo u godišnje izvješće i države članice provode eh, akcije države članice trebaju još dodatno, nastoje dodatno poboljšati svoje rezultate. Mi ih potičemo da na tome rade. Mi se ovdje ne bavimo financijskom korektivom, već koristimo sve moguće alate kako bismo pomogli državama člancama da riješe probleme na valjan način, te da se spriječi da dođe do bilo kakve stope pogreške. Neću sada duljiti e, na predstavljanju svih ovih elemenata, no Mislim da se njih jako dobro koristi i ostvaruju se određeni rezultati. Naravno, kada je politika bila jednostavnija, pojednostavljivanje će sigurno omogućiti da se smanji stopa greške. Dakle, želio bih zaključno reći da uz pomoć svih alata koje koristimo za kontrolu, nadzor, između ostalog možemo ocijeniti dakle svoje politike, no naravno velike promjene su takve da se da ćemo se više moći baviti učinkovitošću u narednom eh, nadzornom razdoblju. Sada se prvenstveno bavimo time kako prijeći sa sukladnosti poštivanja dakle zadanih ciljeva na učinkovitost. Ne želimo reći da jedno nije važno, ali ukoliko se želimo prebaciti, dakle usredotočiti na učinkovitost, onda moramo dotaknuti neke važne elemente naših politika. Evo sad ću stati na ovome, želim vam reći, želim vam se vam zahvaliti na pruženoj prilici da vam predstavim ovaj projekt i naravno spreman sam odgovoriti na sva eventualna pitanja. Hvala najljepša. Najljepša hvala. Dobili smo brojne informacije, korisne o godini 2016. Dakle, ponavljam, radi se o 2016. jer naravno u vremenu imamo određen raskorak, provedba zajedničke poljoprivredne politike donekle je odgođena. Dakle, u prosincu 2013. godine usvojili smo sve mjere, a 2016. bila je stvarna prva godina novog ZPP-a. Dakle, to moramo imati na umu. Dragi kolege, sada ćemo čuti vaša pitanja. Dobit ćete minutu svaki i pet minuta prije kraja ću podići svoj bat. Gospodin Andriju, izvolite. Nije puno vremena, kaže gospodin Egnju. ispričam se, gospodine Andriju, ispričam se. Hvala, predsjedniče. Evo, želim reći generalnom direktoru da je zadovoljstvo čuti ga. Dakle, izgleda da je sve najbolje funkcionira u najljepšem svijetu najljepšom svjetova, no ipak želim se osvrnuti na par stvarčica, jer očito ne živimo istim životom u istom svijetu. Vi kažete da smo dobro upravljali krizom u sektoru mljekarstva. Da, dobro smo se izvukli, no htio bih znati da li imate elemente za ocjenu e, dakle da, da, da li raspolažete podacima koliko je uzgajivača e, bilo napušteno kad smo mi tražili da se puno brže reagira. Znate, vi ste spomenuli dva programa i jednom 500 milijuna eura, ali mi sjećamo da je prva etapa bila nevjerojatno neučinkovita, tek je druga etapa omogućila da se nešto ostvari. I zahvaljujući toj drugoj etapi smo ostvarili stvarne rezultate no mi koji smo na terenu redovito znamo kakav je to utjecaj imalo na brojne proizvođače. Što se tiče ozljenjivanja, vi ste preskočili godine, dakle, da li nam od 2016. možete više toga reći o ozljenjivanju? Spomenuli ste i pojednostavljivanje, to ono što smo govorili u okviru omnibusa. Dakle, mi čekamo mišljenje, a što se tiče zapošljavanja, brojke koje ste iznijeli nisu baš jako poticajne. Dakle, utjecaj poljoprivrede na zapošljavanje u ruralnim krajevima nije baš je Evo zadnje pitanje, što je dakle u zajedničkom okviru nadzora i ocjene, dakle to je jako važan instrument za nadzor, što je s tim i broj djelatnika je u velikom padu u DJ Agriju, dakle ne možemo se ne zapitati što se tu dešava i kolika će učinkovitost toga svega biti u zajedničkoj europskoj poljoprivrednoj politici. Dragi kolega i dragi kolege, nećemo ponavljati ono što je već rečeno. Dakle, na ovaj način ćemo uštediti malo na vremenu. Gospodine Loazo, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo, ja želim reći da nisam mogao vjerovati što sam čuo malo prije kada čujem koliko je učinkovita ZPP bila 2016. Poslušajte vi mene, gospodine, u Francuskoj 2016. je 732 samoubojstva, dakle dva poljoprivrednika koja su izvršila samoubojstvo svaki dan. 90 tisuća e, poljoprivrednih e, gazdinstava je prestalo funkcionirati. Dakle, svaka vam čast koliko ste učinkoviti bili. Dakle, poljoprivrednici u Francuskoj koji još uvijek nemaju pravo na dostojnu plaću, to je, znate, ja ovo mogu reći jer sam i sam proizvođač. To je šokantno. Većina njih e, je zadužena i ne može platiti svoje dugove. Prekida se aktivnost, prekidaju rad, ljudi idu vremenu u mirovinu, neću ni spominjati mirovine koje su jadne i bjedne, da ne govorimo kolika je nelojalna konkurencija unutar Europske e, unije, dakle država, francuska država koja je neučinkovita, glede pomoći, kredite sve teže dobiti, poput e, E, svih subvencija i pomoći i odšteta. Dakle, situacija je katastrofalna, sve je gore i gore u Francuskoj. Dakle, imam dva pitanja. Kao prvo, što se tiče proizvođača mlijeka, koliko su koštale mjere koje su poduzete u okviru krize mljekarstva, a drugo, koje, koja je koja je cijena bila, prekomjerna cijena koja je plaćena u okviru e, politike ozvinjavanja? Nastat ću zaista govoriti jednu minutu. Želim naglasiti koliko je novca Mogu li, oprostite, mislio sam da ste me prekinuli. Dakle, želim naglasiti e, koliko je novca u rezervi. Deg Agri smatra da je velik dio potrošeno u sedam godina ukupni rizik je 814 milijuna eura. To znači 116 milijuna eura godišnje, ali komisija čini se da je time zadovoljna. No hoće li biti i porezni obveznici zadovoljni? Prikazali ste smanjenje emisija stakleničkih plinova. Jedini način da ih se smanji je smanjiti ih zapravo na nulu i ne znam kako će se to ostvariti i hoće li komisija biti ponosna na to. Sí, gracias, presidente. Yo voy a... Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih se sada koncentrirala na jedno drugo pitanje, ono što je rekao gospodin Pleva vezano uz 2016. godinu. i zakonske propise. Tu moram reći da mi u principu uopće ne znamo kako će to biti u kontekstu skupne odredbe. Hoće li to biti jedina reforma? Da, moramo poraditi na poljoprivredi, moramo uvesti još neke dodatne reforme osim skupne odredbe. Imamo i uredbu o organskim proizvodima, tu također imamo nekih poteškoća. Zatim hrana za životinje, lijekovi, sve to su problematična pitanja. To je vrlo uznemirujuće. Ja ne želim dodatne uredbe, želim da budemo učinkoviti. Ako nešto već postoji, onda to trebamo i koristiti, osim skupne uredbe. komisar ogłosi założenia... U studenom će povjerenik e, iznijeti neke nove najave i informacije upravo o reformi ZPP-a. Gospodine Pahausling, izvolite. Puno hvala. Ja cijenim vaš rad, ali mislim da biste mogli biti malo samokritičniji. Mi smo sad 20 minuta slušali kako je sve super i naveli ste neke manje probleme kao bioraznolikost, voda i tako dalje, ali pri tome ste zaboravili da poljoprivrednici imaju sasvim drugačiji osjećaj. Oni kažu prošla je mlječna kriza, ali zaboravljate na to da 30% gospodarstava je zatvoreno u zadnjih nekoliko godina. Šta ćemo kada nam nastupi iduća kriza? Na to još nismo iznašli odgovore. A što se tiče konkurentnosti, ja mogu reći da, jesmo, ali samo ako e, dajemo 48 milijardi izravnih plaćanja u sustav. Samo onda smo konkurentni i to stalno zaboravljate. Dakle, imam još jedno sasvim konkretno pitanje. Vi ste sada govorili o govedini i o Merkosuru. Tu se radi 90 e, tisuća tona govedine na europskom tržištu, da li je to isto pozitivna vijest za poljoprivrednike ili je to ugroza za sve uzgajivače? Hvala. A sada gospodin Des. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Pleva, ja vas osobno doista cijenim, ali unatoč sada moram reći, a ne želim se ponavljati, da e, imam osjećaj da živimo na dva različita planeta, kao što je već rečeno. Dakle, želim vas pitati zašto ovo pojednostavljenje e, ne dopire do poljoprivrednika. Ja to ne vidim kada sam vani na terenu. Dakle, visoki postotak poljoprivrednika u Njemačkoj e, je birao sada upravo na izborima iz protesta. I ja doista ne razumijem da trošimo milijarde kako bi e, poljoprivrednike. Mislim da pojednostavljanje uopće još nije e, doprilo do poljoprivrednika. A ovaj povjerenik je također sukrivac za uništenje bioraznolikosti zato što je uništio toliko velike količine leguminoza Dakle, te biljke su sada nestale i parlament je sada u skupnoj uredbi odlučilo da želimo, odlučilo da želimo neke nove biljke u e, sklopu greeninga, ozeljenjavanja i ja moram reći da je ovaj povjerenik doista protiv poljoprivrednika, nije prijateljski nastrojen i još nikada nismo imali takvog povjerenika i čini mi se da neki drugi imaju puno više razumijevanja za poljoprivredu nego gospodin Hogan koji doduše pripada mojoj političkoj obitelji. Oj, <laughs> Flanagan. Gospodine Flanagan, izvolite. They do say it's, it's impolite kažu da je nepristojno reći rekao sam vam, ali rekao sam vam, moram reći što se tiče povjernika Hogana. Da ste utorak, sredu i četvrtak bili na skupu na kojem sam ja bio, ne biste govorili ovo što govorite da je sve ružičasto i krasno, e, jer 300 tisuća ljudi je bio na prvenstvu e, ratarskom i jedan poljoprivrednik za drugim je izrazio koliko ga je strah i koliko je zabrinut. Jel mogu li nastaviti? Ima li ovdje predsjednika? Jedan seljak za drugim je izrazio koliko su zabrinuti da ne mogu preživjeti, bili su s djecom tamo i rekli su nema šanse da će ostati u poljoprivredi. Između ostaloga zato što je sada još teže biti konkurentan upravo zahvaljujući trgovinskim sporazumima poput CETE. Vi tvrdite da je to dobro, ali predlažem vam da zapravo izađete na teren i da se suočite sa seljacima i stvarnošću. Ne biste govorili ovo. Hvala lijepa, gospodin Jar. Prvo pitanje odnosi se na stopu pogrešaka. E, imamo različite brojke. Možemo li konačno imati jedinstven sustav za utvrđivanje stope pogrešaka? Revizorski sud ima drugačije brojke i onda se na veliko raspravlja. A drugo što se tiče debirokratizacije, morali bismo iskreni i reći da sam poljoprivrednik, a to je naš e, predmet, on ništa ne osjeća od debirokratizacije. E, postoje programi za debirokratizacije, ELRZ i slično. Molim vas da e, prihvatite i e, primite na znanje reakcije s terena e, kako bi seljaci zaista imali iskustvo da se događa debirokratizacija. Iscrpili smo popis govornika. Evo jedan komentar s moje strane. Kada analiziramo brojke, zaključci koje izlačimo su do drugačiji od onih do kojih dolazi kada se razgovara sa poljoprivrednicima. Jer oni nam drugačije stvari pričaju. Dakle, to bi trebalo malo iznjencirati stvari. A gospodin Jar bi to mogao jako dobro objasniti, jer on je taj koji nam stalno govori o reformama, o proračunu, Dakle, ako se nitko više ne javlja za riječ, saslušat ćemo komisiju. Da li se još netko javlja za riječ? Ne. Dobro. Sada molim predstavnike komisije da odgovore na različita pitanja. Imamo jako malo vremena na raspolaganju, to morate imati na Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Hvala na pitanjima i komentarama i kritikama. E, želim reći da mi se čini da govorite o nečim politikama, ali da ne znamo koje je odgovoran za njih. No, tu politiku kreira, se kreira u Europskoj uniji. Istina e, je da komisija priprema prijedlog ZPP-a, međutim definitivno se oblikuje na temelju sporazuma između parlamenta, vijeća i komisije. I mnogo elemenata koji su sada pod e, tako oštrom kritikom dogovoreni su 2013. Ja sam bio prisutan tim raspravama i znam da je postignut kompromis. Imamo politiku kakva jest i imamo pravni okvir. Politika osim toga je u zajedničkom upravljanju, dakle za provedbu su zadužene države članice. A države članice imaju i mogućnosti e, uvođenja dodatnih pravila koje se nekad i ostvaruju, na primjer za razvojne programe. Zato želim jasno reći da sam spreman primiti kritiku, ali mora nam biti jasno kakav je proces i tko e, je za njega odgovoran. Ne bježimo od odgovornosti i kao komisija želimo prikazati objektivnu sliku na temu agregiranih podataka. Nisam oduševljen, ne tvrdim da je to sjajan uspjeh, nisam ništa tako e, govorio, samo sam koristio dokument e, na temelju informacija iz država članica koje smo agregirali i kao što sam spomenuo mi smo uspostavili i koristili sustav nadzora i evaluacije. Obvezni smo izvještavati o učinku politike. Na to smo obvezni jer je potrebno da, nas, da nam parlament e, izda razrješnicu za rashod. I naravno da imamo obvezu prezentirati činjenice na objektivan način bez e, emocija. To je bio cilj ovog dokumenta. Tu nema političkog elementa. Tu nema političke prosudbe. Postoje samo procjena na temelju i ocjena na temelju agregiranih brojki. Slažem se da takve brojke nužno ne odgovaraju situaciji u jednoj regiji ili jednom podsektoru. Svjesni smo poteškoća koje proizvođači imaju ne samo u mljekarstvu nego i na drugim područjima e, iz s kojima se svakodnevno e, suočavaju. Znamo i da je politika složena i zato od početka ovog mandata povjerenik Hogan je na vrh e, svojih prioriteta stavio pojednostavljenje. Imamo elemente uspjeha koje je bilo moguće postići putem provedbenih i delegiranih akata. Što se tiče e, žutog kartona, e, njega sam spomenuo, ali ih ima ih još. Na primjer, suradnja sa državnim članicama i agencijama kako bismo e, otkrili izvore e, grešaka, odnosno stope grešaka, jer ako je moguće otkriti razloge, onda se mogu ispričavati. Imamo konkretne rezultate toga. 2015. Italija i Danska uspjele su broj nadzora smanjiti s 5 na 1%. Naime, tu opciju imaju sve države članice ako postoji napredak. Naravno, to nije e, ružičasti svijet. Ako bi sve države članice imale sustav nadzora, mogle bi koristiti tu opciju i smanjiti broj nadzora od 5% e, poljoprivrednika na 1%. E, idućih e, pet godina danjih pet članica je odlučilo smanjiti e, broj nadzora na 1%. Je li to pojednostavljenje ili je to nebar? Je li potrebno to spomenuti ili hoćemo li jednostavno kritizirati sve što se događa u poljoprivrednoj politici? E, s obzirom na opću atmosferu i budući ZPP mislim da je važno o tome razgovarati. Moramo se držati činjenica. Što se tiče krize u e, mljekarstvu, znamo da ima osobnih tragedija, ali nemamo o tome podataka. Kao komisija nastojali smo se s time uhvatiti u koštac i sprečavati te situacije. Zato je paket od jedne milijarde eura bio usmjeren na to da olakša život poljoprivrednicima koji imaju problem sa e, gotovinom, koji se žele prespecializirati i koji žele spriječiti stečaj e, svoje farme. To je bio naš cilj. Naravno, ne mogu reći da je sve postignuto, ali E, imamo neke globalne cijene, e, cijene koje se plaćaju poljoprivrednicima, proizvođačima za mlijeko, a početkom 2016. ili 2015. nije ista cijena. Neko će to bilo 35, 37 centi, a još prije je bilo 24 ili 18 kao što je bilo prije godinu dana. To je razlika, zar ne? Pitanje je na što stavljamo težište. Ne želimo prikazati da se ništa nije dogodilo, ali ne želim biti kritiziran e, zato što to Bože prikazujem situaciju e, da je fantastična. Ona nije fantastična, ali svakako se moramo potruditi da je poboljšamo. Postavljeno je i pitanje koliko je otišlo u mljekarstvo. E, takvu brojku nemam, ali u izvješću o radu znamo koliko je e, novca izdvojeno od strane država članica za ZPP, a to je ispod 5% rashoda. Sjećam se lani da je to bilo 4,7% rashoda za upravljanje jednom vrlo složenom politikom. To se razlikuje od države članice do države članice i nemam točne brojke o tome koliko su članice potrošile za upravljanje u mljekarskom sektoru. E, u ostalom postoje razlike, neki imaju više poljoprivrednika sa manjim farmama, kod nekih su to velika gospodarstva e, koncentrirana. E, Rečeno je da smo sretni da je stopa pogrešaka 2% i da možemo vratiti novac u europski proračun. Istina, e, i u pravu ste, bilo bi vrlo dobro da je stopa pogrešaka e, blizu nule i da nema pogrešaka, ali to bi bila idealna situacija. Ako pogledamo povijesne podatke, prije mnogo godina nikada nismo imali tako nisku stopu pogrešaka kao danas. Ta razina značajnosti prihvatljivog rizika je 2%. Znači, ako je oko 2% stopa pogreške, to znači da se razumno e, upravlja fondovima. E, kriviti nas e, ne znači samo predbaciti nama, nego državama članicama koje su e, podnijele velike napore, na primjer tijela za ovjeravanje. I tu je mnogo rada uloženo e, u agencijama za plaćanje, u tijelima za ovjeravanje, ali i na razini samih poljoprivrednika. Lako je reći da tvrdimo da je to fantastično i da smo potpuno odvojeni od stvarnosti. To nije tako. Mi ukazujemo na trend. Znamo nedostatke i znamo i dobre i loše strane ekologizacije. E, nadam se da neće biti problema razrešniće za 2016. Sada smo u tom postupku usprkos tome što smo primijenili ove vrlo složene mjere. Spreman sam prihvatiti svu kritiku na mene osobno i na moju, na moju službu, ali treba jasno reći e, da stvari nisu baš takve. Vjerujem da ćemo kad tad prekinuti, gospodin predsjedavajući, ali još bih e, reagirao na Mercosur. E, žao mi je, ali nije bilo e, pristupa tržišta za osjetljive proizvode uopće. Kod CETE sam govorio o ne samo o emociji, nego govorio sam o činjenici da stupa na snagu. I treba jasno reći za CETU da ispravno nema koncesije za govedinu, ali e, postoji koncesija za sir, za mekarski 20.000 tona sira. E, proizvođači će e, izvoziti sir u Kanadu, na primjer ali tu je još e, mnogo točaka. Što se tiče aplikacije, što se tiče skupne uredbe, imat ćemo priliku se time baviti e, u predstojećem razdoblju. Mi nastojimo se baviti primjerice simplifikacijom, ali i smanjenjem birokracije za poljoprivrednike, zahvaljujući dijelom skupnoj uredbi, ali i zahvaljujući komunikaciji o modernizaciji i simplifikaciji ZPP-a poslije 2020. Komisija je najavila tu komunikaciju, ona će do kraja godine biti i objavljena. Zahvaljujem, vjerojatno nisam odgovorila na sva pitanja, ali ova rasprava je bila vrlo poticajna i korisna. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa svim predstavnicima komisije danas nazočnim. Izvješće, to su brojke analiza, brojki pokazuju određene tendencije. No, isto tako je normalno da zastupnici ukazuju na teške aspekte. Na šta bi to ličilo kad bi zastupnici samo pjevali vaše hvalospjeve. Znate, mi informacije dobivamo također i od poljoprivrednika. Slušamo i što imaju za reći i vidimo koje su tendencije. Vi nam govorite jedno, no u regijama, poljoprivrednim eh, gazdinstvima govori nam se drugačije. No, promjene do kojih je sad došlo, trebamo držati fige otprilike da one funkcioniraju i potrebe, jer možda će nam se reći za godinu dvije, ah, kako je situacija bila sjajna 2016. 17. Znate, moramo se nadati da stvari neće kretati krivim putem. Evo, dobro, sada imamo to izvješće, možemo ga čitati. Ukoliko budemo imali pitanja, obraćamo se vama. Hvala komisiji, hvala generalnom direktoru. Prelazimo sada na zadnju točku dnevnog reda. Radi se o omnibusu. I sada ćemo saslušati informacije od naše kolege gospodina Desa. Kojim dajem riječ? Molim vas, samo budite kratki. Evo, bit ću kratak, ali imam samo jedno pitanje poštovanje poslovnika. Znate, predsjedniče kao koordinator, pozvao sam vam se da riješimo kao koordinatori jedan jednu suglasnost na dosjeu o energetici sa, e, s kolegicom Petira. Rečeno mi je da nema vremena za taj sastanak koordinatora, dakle evo sada produžavamo vrijeme zasjedanja, neću reći da to da ovdje nema poštovanja prema meni, ali barem prema klubu zastupnika koji poštujem. Ako je taj zahtjev podnesen, da to znači da ima problema glede sadržaja i žao, mi je što je zbog to, žao mi je zbog toga. E, ovdje ovo doživljavam e, donekle prezirnim e, i moram priznati da mi se ne sviđa ni prema meni ponašanja, još manje prema klubu koji predstavljam. Dragi kolega, uvijek nastojim maksimalno ispoštovati svakoga u okviru svakog odgovora koji pružam. Tome je tako bilo i u Strasburu, a tome je tako i danas ovdje. Svaki put nastojim uzeti u obzir različite elemente. I naravno, ja se u potpunosti zalažem za razmjenu mišljenja, dijalog i nakon dopisa koji sam uputio gospodinu Donanovu, s kojim ste se vjerojatno susreli jer je i on koordinat, u, svojstvu koordinatora, onda sam se obratio gospodinu Desu, dakle mimo gospodina Donanova i mislio sam nakon toga pa znate, u svakom slučaju nastojao sam vam na najbolji mogući način objasniti situaciju, zamoliti vas za razumlje, Zamolio sam vas da budemo svi razumni. Naravno, vraćamo se mi na to pitanje i rekao sam vam da ukoliko vam moje, moj odgovor ne bude u potpunosti zadovoljavajući, da u tom slučaju možete naravno spomenuti tu taj problem i onda možemo glasati kako bismo eventualno odgodili glasanje o tome svemu. Dakle, Prema gospodinu Donanovu i njegovom klubu zastupnika smatraju da idemo malo predaleko glede nekih točaka, elemenata koji nisu nadležnosti odbora za poljoprivredu, već odbora za okoliš. Pa sve ide to točno. To je samo mišljenje koje mi iznosimo, a nadložni odbor u potpunosti ima pravo baciti u koš naše mišljenje. Ja sam samo htio da mi iznesemo svoje mišljenje o nekim pitanjima oko kojih nismo u potpunosti možda nadležni, ali tu se radilo o tome da iznesemo svoje mišljenje nadležnom odboru, da oni vide kakvi su naši stavovi po tom pitanju. Vi ćete naravno ponovno dobiti riječ, a onda ćemo govoriti o omnibusu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Znate, problem koji je postavljen i želim da kolegi budu o tome informirani, to je stvar u tome da na sastanku izvjestitelja o sjeni naš izvjestitelj u sjeni nije mogao izreći svoje amandmane, dakle tu je problem forme. Znate, ako moramo takvo novo stanje duha e, uvesti u naš odbor, to je daleko od onoga što imamo 2012. Dakle, kada imamo izvjestelje u sjeni, onda je minimum minimuma da se sasluša kolege, Nismo, ne slažemo se uvijek, ali se barem poštujemo, a ovdje smatram da se radi o nepoštovanju i ja bih htio o tome razgovarati na sastanku koordinatora, jer smo mi zaduženi, e, odgovorni za svoje članove. Naravno, možemo se slagati, ali to je ono ključno pitanje koje me doista šokira u okviru ovog postupka. Dragi kolega, potpuno sam primio na znanje vaš prigovor. Dakle, izvjestitelj mora uzeti u obzir stave drugih. Tu se u potpuno s vama slažem. Sada ćemo sve učiniti kako bismo prvo dali riječ koordinatorima, zamjenicima koordinatora i na sastanku koordinatora vratit ćemo se tom pitanju i vi ćete dobiti riječ kako bi se to pitanje razjasnilo i kako bismo izbjegli takve probleme u buduće. Eto, dakle, ako ste to krivo primili kao koordinator ili u ime vašeg kluba zastupnika. U tom slučaju vam se ispričavam. No, naravno, nećemo uvijek uspjeti raditi onako kako bismo htjeli na sastan kluba, no sada, evo, još jednom vam zahvaljujem i ispričavam se, gospodine, a sada Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Gospodine Des, nakon e, vašeg mišljenja više neće biti razmjene gledišta, samo vi iznosite informacije. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Imam samo jedan komentar vezano uz današnji sastanak. Dakle, čuli smo vrlo važan dosije gospodina Pleve. Mislim da je za takve pitanja potrebno planirati više vremena. Pa ne može biti da imamo samo jednu minutu kada govorimo o tako važnim temama i da ne možemo zalaziti u detalje. Tako da u budućnosti trebamo planirati više vremena za tako važne tema. A što se tiče skupne uredbe, bit ću e, sasvim kratak. Bile su dva trijaloga, 5.7. i 7.9. i ono što mi je bilo jako žao da u oba trijaloga vijeće još nije zauzelo stajalište i to je doista demotivirajuće. Dakle, ako sjedite za stolom i vijeće stalno govori još nemamo stajalište. 18. rujna vijeće je sada zauzelo stajalište i 27. ćemo onda dalje pregovarati. Amandmani koje je uložio Europski parlament, već danas to spomenuo, E, tu se govori o dodatnim stvarima. Radi se o amandmanima iz različitih zemalja i tu Europska komisija e, govori nešto što uopće nije razumljivo. Mi ćemo i dalje zauzimati, se zauzimati za svoje stajališta i odbor Agri se zalaže za mlade poljoprivrednike i da se njihov status nacionalno bolje regulira E, također, e, španjolska strana je zatražila veće potpore i mislim da to možemo dati u nacionalnu nadležnost. A što se tiče ruralnog razvoja, tu smo odlučili da razvoj ruralnog razvoja mora podlijegati regulacijama iz parlamenta, dakle ovisno o proračunu i od komisije nismo dobili potporu za ovu točku, tako da ćemo o tome još morati raspraviti. A što se tiče horizontalne uredbe, tu smo učinili napredak. Europska komisija je tu eh, rekla da će dati političke izjave i te političke izjave ćemo zajedno sa izvjestiteljima u sjeni vrlo eh, kritički raspraviti zato što su političke izjave dosta nebulozne, tako da nam trebaju čvrsta obećanja. A što se tiče e, zajedničke uredbe o tržištu, tu imamo još e, velikih potreba za raspravom. E, morat ćemo držati tehničke sastanke sa komisijom i vijećem. Velika većina je prihvatila predlog da se od komisije zatraži da izradi zakonodavni okvir kada govorimo o hrani opskrbe, o opskrbnom lancu hranom i tu ćemo također inzistirati na tome da Europska komisija nešto stavi na stol. I naš pregovarački tim e, za sada zastupa poziciju parlamenta, a na idućim sastancima ćemo morati izložiti svoje najvažnije pilotičke prioritete za iduća tri trialoga sa vijećem i komisijom i ja ću naravno sve dogovoriti sa izvjestiteljima u sjeni i moram reći da sam dosta demotiviran zato što komisija e, često nema boljeg posla nego da nam samo govori ne i mislim da parlament e, ovdje u velikoj većini slučajeva donosi odluke i onda očekujem da Europska komisija tu iziđe u susret Europskom parlamentu jer e, mi smo demokratski izabrano tijelo e, koje zastupa, predstavlja narod, a ne komisija. Komisija dakle mora provesti ono što vijeće i parlament odluče. Dakle, imamo još dosta posla, ali optimističan sam da ćemo na kraju iznaći dobar rezultat i nadam se da će Europska komisija uvidjeti e, naše zahtjeve. Puno hvala. Bardzo dziękuję. Państwa, e, ja także przysłuchiwałem się. Dragi kolege, primio sam znanje sadržaj svih trijaloga. Ovdje se radi o iznimno složenim pitanjima. Jer to izravno utječe na reformu temeljnih zakonodavnih akata. Dakle, ovdje moramo razumjeti komisiju, već je nastavilo kompromis. Obećano je puno toga na zadnjem trijalogu, na, gdje se radilo na tehničkim pitanjima. Dakle, to je bio sastanak između predstavnika gospodina Desa i komisije. Mislimo da smo mogli napredovati od brojnih stvari. U srijedu se nadamo da će sve to konkretizirati kako bi tijekom sastanka odbora odnosno tijekom sastanka odbora u ponedjeljak kada će se glasati nadam se da ćemo tada moći predstaviti vam, predstaviti vam dobre rezultate. Dakle, imamo prijevod do 19 sati samo. Gospodin Tako javio se za riječ. S obzirom da još nije uzeo riječ, tijekom sastanka njemu dajem riječ. Izvolite gospodine Tako, imate jednu minutu. Hvala predsjedniče, ja bit ću doista kratak. Najprije zahvaljujem kolegi Desu i gospodinu De Castru na njihovu radu na ovom jako teškom dosjeu. S obzirom imam samo jednu minutu, evo brzo ću govoriti o dvijema stvarima najprije avancirana sredstva za razvoj ruralnih e, područja, to je od jako velikog značaja. Danas mislim da na tome trebamo inzistirati. Ta sredstva mogu biti unaprijed plaćena poljoprivrednicima ukoliko treba ih se moći unaprijed platiti poljoprivrednicima ukoliko to bude potrebno. A druga stvar to su pašnjaci. Treba imati dovoljnu fleksibilnost koja će ovdje biti omogućena kako bi se zadovoljilo zahtjeve i potrebe poljoprivrednika. Ako dođe do krize mlijeka, moramo naći dobro rješenje i vidjeti što ćemo sa područjima koja su namijenjena ispaši. Eto, toliko. Hvala izvjestitelju, nastavio sam se držati ove jedne minute i nadam se da sam to uspio. Hvala. Hvala vama. Dakle, dragi kolege, kao što znate, gospodin De Castro radio je na prvom dijelu izvješća. On je prvi potpredsjednik. Iz tog razloga zamolio sam ga da predsjeda klubom u parlamentu jer jako dobro poznaje ovu temu. Dakle, htio sam omogućiti da on sudjeluje razmjeni mišljenja. To je kao da imamo otprilike dva izvjestitelja koji imaju puni pristup svemu što se radi i koji će nam dati svoje mišljenje o e, situaciji. Gospođa Gilera, izvolite, sad imate riječ. Biti ću sasvim kratka, gospodine predsjedavajući. Nisam htjela propustiti e, priliku komentirati ovo što je predloženo dakle na sastanku koordinatora da se vezano uz tunu poduzmu mjere. Dakle, izvozi iz Europske unije su zabranjeni zato što je rečeno da proizvođači primaju potpore a to bi pak dovelo do narušavanja vlastite proizvodnje. Dakle, tu se vrsta potpora ZPP-a dovodi u pitanje. A trenutačno, a ne ne, u krivu sam, trenutačno se govori o maslinama. Ali dobro, to se može odnositi i na neke druge poljoprivredne proizvode. Dakle, tu se doista moramo dosjetiti nečega. vam o tome govoriti. Puno hvala. Mi smo o tome već govorili sa glavnom upravom e, za poljoprivredu i trgovinu i zajedno ćemo održati prezentaciju na idućem sastanku, dakle 9. i 10. listopada i tada ćemo održati, kao što sam rekao, prezentaciju. Dakle, 9. listopada će glavna uprava za trgovinu održati sastanak sa glavnom upravom za poljoprivredu. hvala, eto, htio sam dogovor, dobili ste ga. Evo, zaključno, zahvaljujem svima. Predsjednik ljubazno zahvaljuje prevoditeljima. Dakle, dobili smo dodatnih pola sata, tajništvo je ovo sve dobro isplaniralo. Zahvaljujem svima i doviđenja.